Ladies and gentlemen, good morning, please take your... Štovane dame i gospodo, dobro jutro, molim vas da uzmete, zauzmete svoja mjesta. Hvala vam lijepa ja bih željela otvoriti naš e, dvodnevni sastanak pododbora za sigurnost i obranu sa izuzetno interesantnim dnevnim redom. Ja vas želim izvijestiti na prvo mjesto da imamo web streaming našeg sastanka i e, isto tako vezano uz jezični režim imamo e, jezični režim za sve članove odbora sede a sada bismo prešli na usvajanje dnevnog reda. Ana Remarks koja nije nazočna, da je usvojen dnevni red. Ja bih vas želila sve podsjetiti i upoznati sa time da ćemo danas popodne, zahvaljujući ljubaznošću političkih skupina i klubova, ćemo imati jednu radionicu na temu ruske vojne prisutnosti u državama istočnog partnerstva koje će se održati tijekom dakle našeg odbora i vremena našeg odbora zbog samog prevođenja. Hvala klub ovima zastupnika na njihovoj fleksibilnosti i isto tako i na ovom aranžmanu koji smo uspjeli dogovoriti. Isto tako želim vas obavijestiti da današnjim popodnevnim satima Predsjedanje u pododboru će e, preuzet će gospodin Štetina s obzirom e, na moje izbivanje i druge obaveze koje imam u tom trenutku. E, stoga bih žela bez puno okolišanja predložiti da krenemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Meni je u istinu. E, drago što mogu pozdraviti, što mogu predstaviti paneliste, a tema e, zapravo obuzdavanje prijetnji Isisa u Libanonu, te ćemo odgovoriti na pitanje o ulozi paravojnih skupina i snaga. Drago mi je što mogu predstaviti profesorcu Elenu Aun. Mislim da poznaju profesoricu, svi oni koji isto tako poznaju i političku scenu u Libanonu. E, ovo ime i prezime vam je zasigurno zvučno. Gospođa Aoun je profesorica na Univerzitetu Katoličkom sveučilištu u Luvenu, a naš drugi panelist je gospodin John Gutt Rutter, koji je također ravnatelj službe e, unutar SVD-a, Evropske službe za vanjsko djelovanje. Što vam dame i gospodo, u ovom trenutku ćemo se usredotočiti na Bliski istok i na na vrlo značajan dio ovog Bliskog istika. Libanon je već e, dugo vremena zapravo ključno područje što se tiče rizika i što se tiče sigurnosti same regije i zbog toga bih e, dala riječ e, profesorici Aun na prvom mjestu, potom gospodinu Johnu Gatu Lateru. Govornica bi morala uključiti mikrofon. Evo pozdrav svima, uistinu hvala na ovom pozivu. Kako bih vam mogla kazati nekoliko riječi o ulozi paravojnih skupina i obuzdavanju prijetnje ISIS-a. Uistinu Ovdje je riječ o jednoj vrlo teškoj tematici koja zapravo ne dozvoljava da crno gleda, bijelo gledamo na samu kompleksnost ove situacije. Ja sam željela prikazati jedan relevantni pregled situacije svega onoga što se događa. Ja ću pokušati započeti sa temeljnom izjavom Dakle, ključni argument e, nekoliko paravojnih snaga u Libanonu, prije svega Hezbola, igraju značajnu ulogu e, u zadržavanju ISIS-a u Libanonu. Međutim, moram kazati da postojanje i akcije doprinose e, nastavku u jednom širem kontekstu, a koji podhranjuje isto tako džihadizam i isto tako i pokret ISIS-a što e, god, e, god funkcioni imaju, e, zapravo na duži rok će se to pokazati jednim velikim izazovom. Substancijalno uz ovaj argumentaciju poveću skoro nekoliko koraka. Na prvom mjestu jedan kratak preleg o samim paravojnim snagama u Libanonu, pored toga uloga Hezbolaha koja je najveća i onda ću preći na druge paravojne snage koje su isto tako dio naoružanih snaga i zatim bih završila sa analizom svih akcija ovih aktera i kako oni mogu na neki način e, podupirati radikalne stavove. Ukoliko će imati vremena, što se može onda učiniti još u vezi sa ovim problemom. Što se tiče paravojnih snaga u Libanonu, kao što većina vas zna, Libanon nikada nije imala e, ključnu ulogu moderne države, e, to jest e, monopola legitimne uporebe same sile. Što se tiče različitih razloga, paravojne snage su uvijek bile na neki način igrači, sudionici u ovom društvu. Kroz eh, dugi niz godina velik broj je u ovako maloj državi paravojnih snaga, eh, dakle njihove savezi i isto tako i njihove grane. Kao što vjerojatno znate, E, Tajf, sporazum iz Tajfa koji je završio građanski rat i koji je na neki način doveo do razoružanja ovih paravojnih snaga, međutim širi regionalni i međunarodni preduvjeti u kojima se ovaj sporazum sklopio i implementirao zapravo e, govori o jednom e, nevojbenom zaključku pod kontrolom Izraela južni dio sa naoružnim skupinama a u drugim dijelovima nami je bio zadužen isto tako i interes je bio da se neke grupacije zadrže sa svojim vojnim i naoružanjem. Hezbola, koja je zapravo bila otpor e, libanonske protiv izraelske okupacije i isto tako u e, zamjeni oružja sa Izraelom. Druge paravojne snage koje su zapravo imali benefit e, i su bili palestinske snage i Lebanonska armija koja je svoje akcije limitirala kontrolirajući ulazne točke u različite kampove i koje je prikupljala teško naoružanje prilikom razoružavanja. Od ovog trenutka evolucije i progresivnog, dakle, džihadskih skupina od 1990-ih do porasta do 2000. godine, Dozvolite da sada pređem na ulogu Hezbolaha. Hezbola je bila prethodnica u borbi protiv Isisa, a bez svake sumnje isto tako i ključna uloga u samom vojnim e, suzbijanju radikalnih skupina. E, ovo pravilo ima međutim i mnogo faceta konstitutivni odnosi sa Iranom i Sirijom koje su dovele do borbe na, sa sirijskim pobunjenicima. Upravo u tome sirijska, eh, isto tako i terorističke skupine, a isto tako i sektorske skupine. Prema toj logici Hezbola i njihovo inicijalno su se fokusirali na eh, očuvanje eh, religiozne skupine u samom Libanonu, te isto tako one skupine koje su nalazili duž granice. Usprkos ovog razdruživanju između sirijske i libanonske politike, radikalne skupine su počele se udruživati unutar samog Libanona i uspjeli su na neki način kroz automobilske bombe i isto tako kroz terorističke napade uzdrmati određene regije. Odgovor je bio u nekoliko, na nekoliko razina. Na prvom mjestu povećana je utjecaj unutar same Sirije gdje se borio na strani Asada, a isto tako i uloga Hezbolaha, priznata isto tako i od strane stranih aktera, kao što su to Rusi, a u novije vrijeme i François Fillon, na primjer, u Francuskoj. Drugo, što moramo kazati, Hezbollah je uspjela zadržati značajnu e, aktivnost e, što se tiče naoružanja i to na žareznim točkama u Libanonu, kao što je tu u sjeverozapadnom dijelu države, kako bi uz to na neki način spriječila e, ekspanziju radikalnih skupina. I zato tako mobilizirana je serija, čitav niz sigurnosnih i obavještajnih elemenata koje su razvijeni tijekom 90. godina i 2000. godina, a najčešće u suradnji sa libanonskim obavještajnim krugovima na samom kraju, a ne i najmanje važno, uspjeli su također zadržati i osnovati nove e, dakle, paravojne snage koje se bore protiv ISIS-a. To me dovodi na drugi dio moje prezentacije, a možda sa nekoliko zemljovida kojima bih željela pokazati kakva je konkretna situacija u Libanonu, Dakle, akcije samog Hezbola na ovom zemljovidu možete vidjeti e, ona područja koja e, kontrolira ISIS, a kao što sam i kazala, najveći broj napada su bili usmjereni protiv samog Hezbola. Ovo je mm, zemljovid e, ne daje ukupnu sliku događanja i zbog toga želim kazati nekoliko stvari. Uzbog tome što je ISIS postao dominantan, on zapravo nije jedini džihadska skupina koja, se, koja djeluje unutar Libanona. Drugo, džihad koji se nalaze u palestinskim kampovima, u El Heloidu na jugu, nemoguće je dobiti pouzdane brojke i podatke o njihovom djelovanju. I treće, prema libanonskim javnim izborima 27 džihadista infiltrirali su se u izbjegličkim kampovima u Libanonu. Kao što vidite na ovom drugoj zemljovidu e, i karti, ovo su ti elementi koji nam dozvoljavaju da sve ono što je zapravo puno više ugrožavajuće nego što sami izvori govore. Treća karta e, koju smo e, na neki način dobili iz antihezbolaških izvora koji daje isto tako i raširenost e, Hezbolaha u borbi protiv džihadista poglavito u sjeverno-istočnom dijelu te e, se vraćamo, znate da je u svibnju 2015. godine utjecaj samog Hezbolaha rasla. Dozvolite da sada pređem na drugi dio e, paravojnih snaga koje ne možemo usporediti sa ulogom Hezbolaha, međutim, ja ću spomenuti nekoliko njih. Na prvom e, skupini paravojnih snaga i milicija je borba protiv radikalnih spina a jedan dio ovih lokalnih naoružanih skupina koje su osnovane prije svega kada je riječ o sjeveroistočnom dijelu države. Njihov odnos e, sa Hezbolahom ostaje zapravo pod jednim velikim neformalnim događanjima i daću nekoliko primjera tome. U, u Rasel Balbogu, dakle kršćanskom mjestu, jedan narodni obrambeni komitet koji je osnovan uz pomoć Hezbolaha. Hezbola je isto tako uspio mobilizirati kartele drogom koji su već naoružani, ali koji sada se upliču u same borbe i u širenje samih džihadista. Još e, općenitije govoreći, uspjeli su regrutirati mlade ljude iz nešihatskih zajednica u istočnom Libanonu i to u okviru svojih e, dakle, otpora koje pružaju u tim dijelovima. Kao što je jedan promatrač kazao, ovi Sahare borci e, zapravo drže svoju poziciju kod kuće. Ono što je manje vidljivo i dakle moja druga skupina paravojnih snaga, to su neke palestinske skupine koje ovu ekspanziju džihadista u nekim palestinskim kampovima drže pod kontrolom. Kao što je već e, napomenuto, e, libananske vlasti nemaju nikakvu kontrolu nad samim kampovima, međutim oni su zaista inkubatori džihadista. U nekoliko posljednjih godina e, nekoliko je borbi održano unutar ili oko palestinskih kampova, međutim palestinske obavještene službe su uspjele sa suradnjom suzbiti i uz pomoć dakle, naoružanih snaga sam Palestine. Ovo me pak e, dovodi do e, LAF-a i iznenadit će se kad će čuti zašto sam uopće uključila LAF u svoje prioritetu jer nije riječ o e, paravojnim snagama, već je to dakle vojska, vojne snage. Međutim, gleda se na njih kao na neki način dvojako na njihovu ulogu, upravo zbog toga što imaju suradnju sa Hezbolahom. U ovom trenutku zapravo je nemoguće procijeniti e, samu suradnju između libanonske e, vojne snage i Hezbolaha, jer ova suradnja čini se da e, nema razgraničenja između ove dvije snage, barem kada je riječ o nekim gledištima u samom Lebanonu. Ehm, paravojne skupine i LAF koji su u vojnim snagama i vojnim prepadima na neki način podupirali. Oni imaju bolju opremu, imaju bolje iskustvo, e, dakle od same libanonske vojne snage i s obzirom na to što imaju vrlo diskretnu ulogu, čini se da je uloga ipak slučna. Kada je i Hezbollah e, sa šijatskom zajednicom postao metom napada, e, Stranka je smatrala da je potrebno da se zasnuju vlastite obavještajne e, službe i kako bi se informacije razmijenile sa libanonskom vojskom, te se ovakva evolucija čini kao da će ugroziti vlastitu učinkovitost. Dozvolite da još jednom ukažem na ovu kartu koju smo načinili kako bismo vidjeli kako Hezbollah i libanonske vojne snage e, se odupiru džihadskim snagama na južnom dijelu. Možemo e, kazati da u ovom dijelu, ovom crveno zaokruženom dijelu, uspjelo se e, suzbiti radikalni šejh Ahmed Al-Sir koji je surađivao sa obeštenim službama palestinskih organa. Hezbollah je, čini se, vrlo usko surađivala E, na ovaj opisani način. U sjevernom dijelu Libanona, na Helbaret, palestinski kamp gdje imamo radikalnih skupina iz čak iz 2007. godine, te isto tako e, u Tripoliju, najvećem gradu na sjeveru samog Libanona, gdje smo imali čitav niz borbi između Sunija i Halavija, klanova s jedne i s druge strane. S obzirom da Hezbola nije prisutna u ovoj regiji, s obzirom da ne djeluje izravno, međutim, potpuno različita je pak situacija u sjeveroistočnom dijelu države gdje i Hezbola ima svoje snage i gdje se pokušava diskretno e, zaokupirati teritorij koji drži sam Hezbola. A na samom kraju, a i ne manje važna, to je suradnja na obavještajnom planu koji se odvija u Beranu gdje Lev ima e, dakle svoju potporu i isto tako potporu i svog susjedstva i nekoliko primjera koje sam navela u ovim tekstovima pored samog slajda. Ova struktura hezbolaške suradnje čini se da je vrlo učinkovita, nije E, ni na koji način suzbila e, ugrožavanje džihadista a isto tako moramo kazati da stotine džihadista je uhićeno u akcijama. Kao zaključak svega ja bih žela istaknuti da paravojne snage, prije svega Hezbola, su bili odlučni u e, suzbijanju radikalnih skupina u Libanonu. Usprkos svemu, Hezbolah i njihov e, zapravo ojačava i suni džahidske skupine e, Tajfa, Masluma i ostale ugrožene skupine koje u sve većem broju se napadaju i u Libanonu i u samoj regiji i zbog toga imaju, dakle, ugrožavanje sa svih strane i upravo ovo je dovelo do radikalizacije velikog broja sumita u Libanonu. Ovo se pak preklapa sa polarizacijom u samom Libanonu i u širem području, prije svega između Saudijske Arabije i Irana. Što se tiče samih akcije Hezbolaha i koji mogu završiti prije svega i unutar samih džihadističkih skupina koje i u Siriji i u Iraku e, su na neki način prisiljeni na e, povlačenje. Što se tiče uske suradnje između LAF-a i Hezbollah-a, libanonska armija može se smatrati manje neutralnom i može se gledati njih e, kao dakle suprotstavljanje samim sunnitskim skupinama. I u manje radikalnim skupinama unutar Libanona nekoliko pitanja koje se postavljaju, to je e, borba protiv šehasida, uazida, e, dakle sigurnosno obaveštajne službe unutar tri te uvjeti u kojima se E, neki navodni džihadisti se uhičuju i isto tako muče. Još jedan posljednji element koji se tiče uloge Hezbolaha i koje se tiče odnosa sa e, libanonskom vojskom na lokalnoj razini koje se može zapravo dogoditi da dovede do nestabilnosti u budućnosti, da vi znate da oružje se e, na neki način više još širi nego li što se na neki način oduzima samom narodu, te možemo govoriti o mobilizaciji, a ne o demobilizaciji. U ovom trenutku ja vam želim zahvaliti na vašem slušanju, isto tako i radovat ću se svim vašim pitanjima. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji, hvala. Ja bih žele daći gospodinu Gartotru. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Dobro jutro svima. Hvala lijepa na pozivu. Zadovoljstvo mi je biti ovdje. Mislim da bih htio početi time što ću reći da je Libanon ključni partner u našoj borbi protiv terorizma. Skupa sa još nekoliko zemalja na Bliskom istoku, Libanon, obzirom na njegovu osjetljivost s obzirom na njegovu geografsku poziciju i rivalitete u regiji uspio je po mom mišljenju e, oduprijeti si prijetnji Isisa i drugih ekstremističkih snaga. Mi smo u siječnju posjetili Beirut, jedna, jedno izaslanstvo na visokoj razini u kojem su bili predstavnici različitih tijela Europske unije, uključujući i E, razne agencije i razgovarali smo o tome kako možemo e, u partnerstvu sa Libanonom pomoći našim prijateljima e, dakle da se odupru ozbiljnom pritisku koji prijeti od strane ISIS-a i drugih terorističkih organizacija. I moram reći moj je dojam da Libanonci usprkos svim poteškoćama, usprkos e, vrlo e, osjetljivoj krhkoj e, političkoj situaciji, usprkos podjelama unutar zemlje, usprkos situaciji u susjednoj Siriji, dakle usprkos cijeloj toj kompliciranoj situaciji Libanon se uspio oduprijeti vrlo velikim pritiscima izvani. Na svim sastancima koje smo imali sa različitim agencijama i predstavnicima vlasti, bio sam vrlo impresioniran onim što Libanonci e, čine. E, oni doista pružaju otpor ISIS-u, e, dijele informacije s različitim agencijama. Mi naravno i sami imamo probleme unutar Europske unije u tom pogledu. E, međutim, u Libanonu, usprkos tome što su različite agencije pod vodstvom različitih e, zajednica, one još uvijek međusobno komuniciraju i surađuju. Naš rad, naš e, rad se sastoji u tome da e, smo htjeli vidjeti kako možemo pomoći Libanonu. Razgovarali smo o tome kako im možemo pomoći da razviju nacionalnu strategiju borbe protiv terorizma, kako im možemo pomoći u implementaciji vladavine prava, u borbi protiv, e, u pomoći u financiranju borbe protiv terorizma, e, razgovarali smo o sigurnosti zračnog prometa i kakve strategije Libanon može razviti u borbi protiv radikalizacije. I moram reći, rezultati tih razgovora bili su vrlo dobri. E, kao što sam na početku već rekao, mislim da moramo imati na umu e, tradicionalnu slabost različitih libanonskih institucija obzirom na realnu situaciju koja vam je dobro poznata, uključujući i oružane snage Libanonu, u Libanonu koje mi pokušavamo poduprijeti. Stabilnost zemlje oduvijek je u izvjesnoj mjeri ovisila o e, mnogim akterima i i ovisila i o trećim zemljama. To moramo imati na umu, a također moramo imati na umu i pitanje odnosa između sunitske i šijitske e, zajednice. Dakle, to moramo imati na umu kad e, razmišljamo o tome što e, je iza pozicije Hezbolaha. Dakle, njihova borba u Siriji ima doista egzistencijalne razloge za njih, egzistencijalne razloge. Islamistički pokreti su u Tripoliju prisutni već desetljećima, tu nema ničeg novog. E, postojale su dakle e, skupine koje su e, bile sklone tome, također postoje e, izbjeglički logori u sjevernoj E, regiji su e, neke čelije spavača, imamo razne islamističke skupine, među njima su i oni koji podupiru ISIS, oni se nalaze na sjeveroistoku Libanona u planinama Kalamun, a također i u e, šijatskoj, regiji su Lamun Kao što je već rečeno, mi imamo jedan sporazum prema kojem e, e, u okviru kojeg je usvojen jedan plan e, jedan plan za razoružavanje paravojnih skupina, međutim u tome se nije uspjelo ih Hizbola je zadržao oružje i dalje igra važnu ulogu u Libanona. Mislim da je 2012. kao što svi znate E, se Hezbollah, e, službeno umješao u konfliktu u Siriji i i to s obrazloženjem da e, bi u suprotnom Asadov režim ugrozio sigurnost u Libanonu. Dakle, mislim da moramo biti realistični u vezi sa cijelom situacijom, e, ne samo u vezi sa ulogom Hizbolaha. Naravno da je e, bitno zaštititi, odnosno e, spriječiti napade džihadista i također onemogućiti njihove dostavu, e, logističku dostavu oružja i svih drugih e, potrebština iz Irana e, prema Siriji. Dakle, <clears throat> njihova je zadaća da očiste planine Kalamun od od e, protivničkih snaga, dakle u vezi sa Sirijom tamo je, e, zabilježen niz e, napada u 2013. i 2014. terorističkih napada u kolovozu 2014. ISIS je izveo napad gdje je e, uzeo e, e, jedan broj taoca, usprkos tome nije došlo do odmazde i Hizbola je prepustio ulogu stabilizacije zemlje oružanim snagama Libanona. Što se tiče E, njihove uloge, njihova je uloga da se bore protiv zajedničkog neprijatelja, čak i ako to nije njihov vlastiti izbor. Ja mislim da su kapaciteti i sposobnosti oružanih e, snaga Libanona e, zapravo dovoljne da to čine. Dakle, postoji i potreba postoje potrebe što se tiče njihovih sposobnosti. Mislim da možemo pretpostaviti da postoje ograničeni e, pragmatični odnosi između Hizbolaha i oržanih snaga E, Libanona. Donekle, dakle, postoji izvjesna spremnost za suradnju, osobito nakon terorističkih napada u 2015. Zanimljivo je da Hizbola nije angažiran u područjima gdje bi e, njihova legitimnost mogla biti dovedena u pitanje, dakle, u Tripoliju i e, još nekim drugim područjima. U palestinskim izbjegličkim logorima postoje mm, palestinske snage sigurnosti koje su pod e, vodstvom El Fataha. E, sve ukupno gledano za Hizbolah je rat u Siriji od egzistencijalne važnosti. E, za njih je pitanje života i smrti poraziti sunitske džihadiste i mnogi od njih su uvjereni da oni pritom izvršavaju svoju vjersku dužnost. Gledajući Libanon u cjelini, mislim da smo s naše točke gledišta, nama je, e, mi smo jako zainteresirani za što bližu suradnju, mi smo ključni partner, ključni saveznik u regiji koja je već godinama e, poprište međuregionalnih e, unutar regionalnih e, rival, e, rivaliteta i doista je pitanje e, završetka rata u Siriji koji će po mom mišljenju imati vrlo blagotvoran utjecaj na situaciji u Libanonu, Jordanu i druge zemlje u regiji. Dakle, možemo se odmaknuti korak unatrag i pogledati e, širu sliku e, i, interese svih dionika u skupini. Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu. E, prvi se za riječ javio gospodin Tuna Kelam. Hvala lijepa. Hvala lijepa na vašim e, vrlo stručnim izlaganjima. Još uvijek e, sam zbunjen situacijom tamo kao što smo i svi mi zapravo. Uloga Hezbolaha, dakle e, vojno krilo Hezbolaha još uvijek je na popisu terorističkih organizacija, zar ne? Dakle, problem je dakle, borba između šita i sunita u osnovi. Kako, po vašem kako vi gledate na Hezbolah danas? Može li se na Hezbolah gledati mm, odvojeno od Irana, obzirom da iz Irana Hezbolah dobija oružje i novac? A kao drugo, primjećeno je da bi Hezbola mogao biti predstavljati i prijetnju Izraelu gdje postoje neke koncentracije snaga Hezbolaha, dakle u područjima e, blizu Izraela. E, vrlo je zanimljiv ovaj pragmatični izbor kojim e, koji me podsjeća na E, drugu, drugi svjetski rat. E, kad je Hitler e, bio blizu, morao si se morao si sklopiti pakt sa Stalinom. Dakle, pitanje je može li se jedno zlo pobjediti tako što se sklopi savezništvo s drugim. Kao što ste i sami rekli, Hezbola igra vrlo značajnu ulogu u unutarnjim pitanjima u, e, Libanonu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Freud. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, zahvaljujem e, našim panelistima za vrlo fascinantna uvodna izlaganja o situaciji u Libanonu. Mi čini se Zaboravljamo da je e, ključni igrač na Bliskom istoku, osobito sada, e, kad, od kad e, vlada rat u susjednoj Siriji. Iz naše evropske perspektive, kad govorimo o Libanonu, govorimo samo o visokom broju izbjeglica koji je Libanon primio to je nevjerojatan broj usporedbi sa onim što mi u Europi što smo mi u Europi uspjeli primiti neke od e, samo neke od europskih zemalja pokušavaju primiti usporediv broj izbjeglica ja bih postavio dva pitanja kao prvo e, nama meni je bilo zanimljivo čuti o ovoj uskoj suradnji između libanonskih oružanih snaga i Hezbolaha čini se da to stabilizira situaciju i čak e, ograničava radikalizam Hezbolha o kojem smo u proteklih 20 godina mnogo slušali, osobito iz perspektiva, e, iz perspektive južnog susjeda Izraela. Pitam se, sad je to spomenuo gospodin Kela, e, dakle želio bih znati koju ulogu igra Izrael u svemu tome, jer Izraelci, koliko ja znam, imaju vrlo jasnu sliku situacije u Libanonu i oni ne bi dopustili e, bilo što što bi ugrozilo Izrael na bilo koji način. Dakle, da li su oni prešutno e, da li se oni presutno, prešutno slažu s onim što se događa između libanonskih oružanih snaga i Hezbolaha ili kako biste vi opisali ulogu Izraela u svemu tome? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Jeffrey Van Orden ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Jedan od govornika je dobro opisao kompleksnost situacije. terorističke organizacije koje ste opisali su e, jednostavne strukture, ali svejedno imaju e, cijeli niz karakteristika one, te terorističke skupine su i političke organizacije, imaju i religiozni aspekt, a i naoružane su naravno i imaju i vojni aspekt. Nadovezujući se na ovo što je rekao gospodin Kelam, e, malo je perverzno i ironično da jedna E, teroristička organizacija se bori i suzbija drugu. Naravno, kontekst, a, mi zapravo nemamo objektivan, e, objektivnu sliku situacije u Libanonu i u regiji. Dakle, naš e, cilj mora biti sigurnost naših zemalja i utjecaj na njih e, zbog e, tragične situacije na Bliskom istoku. Dakle, naša sigurnost, to je ono što je naš interes. Naravno da mi govorimo o turističkim napadima, o posljedicama e, izbjegličke krize. Dakle, mora nam biti jasno koji je naš fokus u cijeloj ovoj situaciji i pitanje je sad kako postići veću stabilnost, sigurnost i ekonomski prosperitet u regiju kako bismo pomogli situaciju e, sigurnosti u našim zemljama. Dakle, moje pitanje je kakva je vaša vizija Libanona, Sirije, Iraka, cijele te regije za deset godina? Što mislite kakva će situacija biti? E, pitanje gospodinu Gadruteru e, da li postoji išta što bi zapravo bilo praktično korisno što Europska unija može učiniti kako bi E, pomoglo ovoj situaciji. A pritom ne mislim na e, još više sastanaka, konferencija i sjedenja za stolom, e, nego mislim na praktične stvari, praktično djelovanje. Mi, na primjer, podupiremo palestinske vlasti, ali ne koristimo mogućnosti koje imamo kako bi doveli, recimo, predstavnike palestinskih vlasti za pregovarački stol gdje, dakle, Europska unija može biti od pomoći, ako uopće može biti? Hvala lijepa. Hvala. Gospođa Ajala Sander, nakon toga ću ja postaviti pitanje i nakon toga ću morati zaključiti ovaj krug pitanja i ispričavam se zbog toga, ali imamo ograničeno vrijeme. Zahvaljujem gospođa predsjedavajuća i hvala što ste mi dali riječ. Hvala vam na svim ovim e, korisnim informacijama. Dali ste nam veoma precizne podatke i ja bih htjela postaviti tri pitanja. Čujete me? Da. Dakle, htjela bih postaviti sljedeća pitanja. Koje bi bila koje bi bilo rješenje za budućnost? Ne znam, postoji li ono, ali pitam se u kojoj mjeri bi Hezbola mogao biti uzet u obzir za budućnost e, ove regije. Postoje atentati koje e, organizira ISIL, ako je sirijski e, režim ponekad koristi. Pa se pitam, ne bi li smo mogli e, uzeti u obzir Hezbolu koja napada e, sirijske pobunjenike i predstavlja predstavlja se danas kao protivnik Isila. To nam danas odgovara, ali ne znam kakva će biti situacija u budućnosti, kako ćemo se time e, voditi u budućnosti. Drugo pitanje, koje je, e, koja je uloga druza e, u ovoj situaciji? Znamo da je situacija jako složena u Libanonu, pa bih htjela znati Imate li neko stajalište što se tiče druza? I što se tiče izbjegličkih logora, za nekoliko mjeseci bismo u okviru jednog izaslanstva trebali ići na lice mjesta. Zanima me kakva je točno situacija u izbjegličkim logorima. Koliko sam shvatila, e, pripadnici Isila su se uvukli u te izbjegličke logore, ali ne znam koliko je to točno i kakva je zaista situacija sa izbjegličkim logorima. Hvala. Nakon ubojstva Rafika Haririja imala sam e, priliku nadzirati dvije runde izbora u Libanonu te bih e, htjela reći da sam svjedočila usponu Hezbolaha u Libanonu. To su bila veoma teška vremena. Moje pitanje koje želim uputiti uvodničarima je sljedeće. Koja je vrijednost ugovora taj iz političkog aspekta. Mislite li da bi se ta struktura trebala izmijeniti i kako bismo mogli stabilizirati Libanon? Naravno, naš cilj je zajamčiti sigurnost Europske unije, ali bez stabiliziranja Bliskog istoka, a tu je Libanon e, ključna zemlja, nećemo moći zajamčiti sigurnost i stabilnost Europske unije. I kakva je situacija sa neradikaliziranom sunetskom zajednicom u Libanonu? Mi možemo govoriti o narativu i nužnosti jačanja ili prihvatanja Hezbole uz eh, sve moguće puteve naoružanja i financiranja i sve vanjske mogućnosti koje postoje. Možemo uzeti u obzir ulogu Hezbolaha u Siriji, ali o tome se može raspravljati ipak. Pitam se kako to utječe na miran život u sunetskim zajednicama koje nisu radikalizirane. Jer jedno je vidjeti što ćemo sa radikaliziranim zajednicama, ali moramo isto tako pronaći način sprječavanja radikalizacije i e, jačanja vojnih sposobnosti šiitske zajednice. Prvo e, predajem riječ gospođi Aun, a nakon toga gospodinu Gat Ruteru. Hvala vam najljepša na ovim veoma zanimljivim, ali i teškim pitanjima. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od njih, a vjerujem da će moj kolega onda dopuniti odgovore. U mnogim pitanjima je izražen interes Eh, za Izrael, odnosno kako Izrael percipira situaciju. Ja mislim da Izrael koristi svaku priliku koju ima da oslabi Hezbola. Izraelske vojne snage su do sad se osjećale su e, smatrale da im je Hezbollah prijetnja, isto kao islamska država. Ako vam trebamo dati odgovor i uzimajući u obzir povijest regije i e, izmjene situacije u regiji, rekla bi da je ovo veoma loša računica. Jer e, svaki akter se može promijeniti. Današnji Hezbollah nije Hezbollah iz 2000. godine, niti 1990. godine, niti e, Hezbollah iz 80. godina. Trebamo procijeniti pravu ulogu i e, izmjenu Hezbolaha i vidjeti kako je rođen Hezbolah nakon građanskog rata u Libanonu, e, izraelske invazije 1992. E, godine, 82. godine i prihvaćanja dogovora od raznih zajednica. E, jer sjećate se da je tu došlo do pregovora sa Sirijom kada im je dat jedan dio Libanona, a uzet jedan dio Iraka i možda ste primijetili u mom izlaganju da sam zabrinuta za dugoročno rješenje mnogo više nego kratkoročno, jer kratkoročna, e, ali sam zabrinuta za ona kratkoročna rješenja koja su kontraproduktivna dugoročno i zbog toga mislim da Izrael ne uzima u obzir dugoročno rješenje i ne zaboravite da Izrael e, sam sa sadašnjom e, vladom je država koja je ideološki vođena. Ono što su postavili mnogi zastupnici kao pitanje je usredotočeno na e, polugu koju Europsku unija ne koristi što se tiče palestinskih vlasti, ali e, ja također isto to moram reći što se tiče poluge za Izrael. E, Oslo pregovori su počeli prije 20 godina, prije više od 20 godina. Europska unija sama nije uspjela ispregovarati mir. I iako smo zabrinuti za e, Bliski istok i raznorazne sukobe na Bliskom istoku, ne smijemo zaboraviti da je sukob između Palestine i Izraela jedan od e, najvećih izazova koji su pred nama kako bismo stabilizirali e, regiju i doveli mir u nju. Europska unija može učiniti nešto po tom pitanju. Ja smatram da Europska unija ne smije biti šizofrenična što se tiče Hezbolaha. Iako neslužbeno, Europska unija bi trebala priznati da se Hezbolah promijenio i da je e, ključna organizacija u e, podupiranju naših aktivnosti u Libanonu i E, u sigurnosti Libanona i to može učiniti upravo zahvaljujući e, suradnji, to mi možemo e, raditi upravo zahvaljujući suradnji sa Hezbolahom. Također, što se tiče e, izbjegličkih e, logora u Libanonu, znate da je Libanon istraumiran e, sa iskustvom palestinskih izbjegličkih logora. Libanonci u tom smislu se zatvaraju oči pred ovom situacijom i ne nadziru dovoljno logore kako bismo E, te tako nemamo jasnu ideju o tome što se tamo dešava, kao što je bio slučaj i sa palestinskim logorima, jer e, ni tu e, libanonci nemaju nadzor. Što se tiče druza, usprkos činjeni, usprkos njihovom vođi, to nije samo jedno tijelo, kada govorimo o druzima, govorimo o različitim skupinima u Libanonu koji se opredjeljuju e, različito u odnosu na vjersku pripadnost. Ali, kao što sam rekla malo čas, mladi ljudi iz ove zajednice i dalje se pridružuju e, paravojnim snagama i milici Hezbolaha kako bi e, obuzdali širenje Isila i drugih aktera. Htjela bih zaključiti o sporazumu TAIF. To je sporazum koji je postignut u jednom određenom trenutku između e, libanonskih aktera, regionalnih aktera i predstavnika međunarodne zajednice. E, potpisan je prije nekih 30 godina. Mi ne možemo danas reći da je to bilo e, najbolje rješenje. Možda je bilo dobro u to vrijeme, ali nije najbolje rješenje. Ako razmišljamo o novom sporazumu za Libanon, onda trebamo biti jako oprezni jer ne smijemo sada ponovno graditi dobra kratkoročna rješenja koja su loša dugoročno govoreći. I Hezbolah e, danas i s obzirom na svoju prošlost je na u neku ruku rezultat e, sporazuma iz Tajefa. Sirija je jednostavno e, omogućila Hezbolahu da se širi i vodi paravojne aktivnosti. Hvala, gospodin Gut Rater. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo su zaista zanimljiva pitanja na koja je teško dati odgovor kao e, bivši veleposlanik e, e, Palestine u ime EU. Možda mogu dati određene odgovore John Kerry je pokušavao učiniti nešto po ovom pitanju nekoliko godina, ali danas smo i dalje zabrenuti za sigurnost građana, e, zabrinuti smo zbog terorističkih napada i sve to je još pogoršano situacijom sa Isilom i naravno znamo da je e, cjelokupna situacija pogoršana E, padom Sadama Huseina u e, Iraku i nemirima koji su e, proizišli iz te situacije. Dosta toga je uloženo i što se tiče novca i što se tiče diplomatskih napora i sva ta ulaganja su bila na kraju neuspješna. Neću sada optuživati nikoga, ali znate ponekad e, e, ljudi kažu da je loše ono što radite, ali loše i ako ne radite. Moramo imati određeni odmak. Tu postoje e, napori koji se ulažu i danas uglavnom je, je rješenje za ta pitanja također povezano sa izazovom isjela. To uvijek imamo na umu i mi naravno imamo glavni prioritet koji je sigurnost Europske unije. Naša glavna motivacija kada razmišljamo o tome s kim ćemo ostvariti partnerstvo e, je sigurnost naših građana. Libanon kao i druge zemlje u regiji e, je u određenom smislu na prvoj liniji fronta naše obrane i u našem interesu je pomoći Libanoncima i drugim zemljama. I upravo ste kada kažete da e, konferencije, sastanci i tako dalje ne služe ničem. To nije ono što mi sada radimo. Mi imamo instrumente koje sada želimo koristiti i mi moramo e, primijeniti konkretne mjere, ne samo na Libanon, već i na druge zemlje. Moramo imati e, konkretne opipljive rezultate. Najprije što se tiče integriranog upravljanja na granicama, e, to je povezano sa sigurnosti. Tu imamo različite agencije u Libanonu sa kojima surađujemo kako bismo im pomogli da razviju e, kapacitete na granicama. To je ključno pitanje na Bliskom istoku, naročito kada govorimo o borbi protiv terorizma. Također im na konkretan način želimo pomoći e, u borbi protiv financiranja terorizma. E, oni imaju agencije, sigurnosne službe, obavještajne službe koje pokušavaju doći na razinu e, standarda e, europskih e, sigurnosnih i obavještajnih agencija. Također surađujemo i sa agencijama za zrakoplovnu sigurnost. Tu imamo i regionalne programe od kojih korist može imati i Libanon. To su konkretna područja na kojima Europska unija može i pokušava pomoći. I mislim da u tome djelomično je i uspješno. Što se tiče izbjegličkih logora, išao sam u njih e, u više navrata. Mislim da e, mnogi problemi su odraz internih e, palestinskih problema između El Fataha i Hamasa. To također ima utjecaj na same izbjegličke logore u Libanonu. Mislim da tu postoji E, više različitih sastavnih dijelova koji dodatno kompliciraju situaciju. Ali kao što sam rekao i malo čas, mislim da moramo razmišljati o Bliskom istoku kao jednoj cjelini. Moramo razmišljati o gospodarskom razvoju, stabilnosti i miru na Bliskom istoku. Situacija nije bajna, i ne znam kako će izgledati u budućnosti. Mislim da je naš temeljni interes, temeljni interes Europske unije da postignemo stabilnost e, na sredozemlju, na Bliskom istoku i sigurno trebamo iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju kako bi se borili protiv ovih izazova. Hvala. Two words of riječi i Mm, malo smo pod vremenskim pritiskom i molim da kolega bude vrlo kratak. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Biću kratak. Ja sam samo zabrinut e, i što, eto, imamo ta promišljenja koja su možda nerealna i sve ove ideje koje su unesene, neka vrsta apologije koju dajemo Hezbolahu. Hezbola ima odgovornost za puno toga što se dogodilo i što je otišlo u krivom smjeru u toj regiji i to u zadnjih nekoliko desetljeća. Oni su teroristička organizacija. Od 1980. godina su počinili strašna djela. Ne moramo se vraćati daleko u prošlost. 2011. godine ubojstva e, Rafika Haririja 2012. godina e, eksplozija e, autobusa u Bugarskoj, pa to nisu tako davna vremena kada je Hezbollah imala svoje prljave prste umješane u ove terorističke napade. Ja ne vidim Hezbollah zaista kao benignu organizaciju, zaista je riječ o jednoj organizaciji asadska iransko oružje e, prema libanonskoj državi i koje ugrožavanje sigurnosti u Bliskom istoku. Ja dijelim vaše mišljenje i vašu zabrinutost. Žao mi je e, što nam je vrijeme evo prošlo i nadamo se da ćemo imati i drugi krug u nekom budućem trenutku koji neće valjda biti tako daleko jer zaista moramo e, i dalje e, proanalizirati i gledati na Libanon. Mislim da smo ovu državu ispustili već dugo vremena iz vidokruga i da smo dozvolili naprosto da se na neki način ovo sve bude izvan našeg žarišta, a ja obećajem da će se dogoditi napredak i hvala vam lijepo još jednom e, i hvala panelistima na njihovom doprinosu. Hvala. Thank you. I hope it's yes, yes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

Čuvane dame i gospodo, molim vas da mjesta, moramo odmah započeti i žao mi je što smo eh, imali eto malo otežani početak eh, zbog eh, određenih prometnih poteškoća i sada moramo komprimirati stvari i naše rasprave. Započinjemo odmah sa sljedećom točkom dnevnog reda, a riječ je o zapravo potpuno očigledno i jedna od e, najvažnijih e, dijelova SEDEA, a to je da ćemo proanalizirati aktivnosti e, samih misija i operacija koje se odvijaju u Ukrajini vezano uz Europsku uniju, a to je znači tema sigurnosna situacija Ukrajina, Dakle, savjetodavna misija Europske unije u Ukrajini, EUAM, te isto tako i reforma sektora civilne sigurnosti. E, mi ćemo analizirati isto tako i misije e, dakle misije Europske unije u Ukrajini te isto tako i službe za planiranje i vođenje civilnih operacija pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje a naravno u sklopu svega toga moramo istaknuti izuzetne napore koje EUAM podnosi i drago mi je e, što mogu e, dakle pozdraviti gosta koji je često s nama i e, voditelj savjetodavne misije isto tako i Kenneth Dean, ravnatelj službe za planiranje, Kestutis a isto tako izuzetno važan gost, voditelj misije e, gospođa e, Kestutis Lančinska, koja je e, u ranoj fazi ove godine bila upućena u Kijev. Drago mi je što ste ovdje. Na samom kraju, ali ne i najmanje važna, to je isto tako i zamjenik javnog tužitelja iz Ukrajine, gospodin Evgenij Jelin, ko isto tako i veleposlanik Ukrajine, e, gospodin Mikro Točicki koji nas pozdravlja, voditelj misije Ukrajine prije koji nije nažalost u mogućnosti, bio pridružite nam se na jutrošnjem sastanku i Pozdravljam gospodina Jelena koji će ga zamijeniti na našem podijemu. Bez e, daljih riječi uvoda ja bih želila dati riječ na prvom mjestu gospodinu Jelenu na izuzetno kratkom prikazu situacije i gledište Ukrajine na sigurnosnu situaciju u samoj zemlji. Općenito, dakle, sigurnosna situacija u Ukrajini i potom Kenneth Dean, E, što je najvažnije u svemu tome, a isto tako bih na ovaj sklop tematike želi da usredotočimo nas najviše, a to je e, prisutnost Evropske unije, te isto tako i voditelju činskosom misije Evropske unije u Ukrajini. Uvijek. Dobro jutro svima, ja se želim zahvaliti što je upravo organiziran ovaj susret. Kao što znate, mi smo u ratu i to nije konvencionalno rat, već je hibridni e, ratovanje u kojemu je riječ e, sam cilj nije Ukrajina, zapravo je riječ o e, Reći svjetski rat u dijelovima. E, prvo da se konfrontira sa Sjedinim američkim državama, da se ugrozi Evropska unija, da se uništi Ukrajina. Mi smo na ovoj prvoj bojišnici crti Evropske unije, a isto tako se bavimo i sa e, dakle problemima, a isto tako i reforme koje su u tijeku. Mi ćemo učiniti sve što znači da opstanemo kao nacija. Također e, želimo e, se pozvati u Europsku pouzdanost. Na prvom mjestu sankcije, dakle da se agresora e, na neki način e, kazni zbog kršenja međunarodnog prava. Znam da evropski partneri pate zbog toga, prije svega zbog e, protumjera koje je Rusija uvela, ali vjerujte, ukoliko bi Rusija u nekom trenutku okupirala Ukrajine, vi biste morali patiti i sto puta više. Lokalni izbori u Donbasu, na prvom mjestu je sigurnosno pitanje, imamo neke crvene linije E, za održavanje tih izbora, a to su sigurnosne mjere koje moraju biti zajamčene. Europol i EDA. E, vezano o sigurnosti situacije na samom e, licu mjesta, možemo vas pozvati da osobno posjetite ovo područje. Treba nam pojačani sigurnosni elementi u samom Donbasu pod nadzorom Europske unije i Ujedinjenih naroda. Što se tiče reformi, to je na neki način moja tema. Ukratko ću reći nešto o reformama. Nastojanje, znači, iz našeg ureda jeste da se uspostavi i povjerenje u same institucije. E, borimo se protiv korupcije, a isto tako i kao javni tužitelj i ured e, šaljemo integrativne mehanizme kako bismo ustrojili isto tako i glavni inspekcijski ured, e, a pritom se koristimo europskim i američkim iskustvima, a isto tako će se ovo ustrojiti u nekoliko mjeseci. Postoji još nekoliko elemenata izvan sustava. Prije tjedan dana sam bio u našem veleposlanstvu u Italiji, tamo analiziraju situaciju. Zatim e, humanizacija samo kaznenog postupka, to je užas suradnja sa ambudsmanima i ostalim predstavnicima još su neki ambiciozniji ciljevi pred nama, a to je isto tako uspostavljanje samoupravljanje unutar samog javno ureda, te isto tako i izborni kriteriji za sve e, djelatnike u samim javnim službama, te u službama javnim tužiteljskim službama u našim uredama. Mi ćemo, dakle, e, neke funkcije preseliti u druge istražne organe. Ono što mogu ukazati, e, nakon što sam preuzeo dužnost javnog tužitelja, ja i moj kolega, kolega Lančinski, smo razgovarali o prioritetima naše suradnje. Bilo mi je drago čuti s njegove strane da su zapravo zajednički ovi prioriteti koje postavljamo i želim se nadati punoj potpori. Ja bih isto tako E, mogao kazati nekoliko e, dakle, ciljeva na visokoj razini. To je s jedne strane uvođenje e-sustava, upravljanja slučajevima i e, kaznenim dijelima. te isto tako ovdje želimo vidjeti vaše iskustva. Prije nekoliko tjedana naš parlament je donio zakon o reformi sudstva kao što znate, sama implementacija ovih amandmana koje su donesu zapravo su krucijalni u budućem razvoju, te se isto tako i ovdje nadamo vašim iskustvima koje ćete nam prenijeti. A isto tako i na visokoj razini se e, pokušava postići da se i ured javnog tužitelja e, ustoliči i na regionalnoj razini. To su neki ključni elementi, ja ću učiniti sve kako bi se europska strana dobila sve informacija unutar naših komunikacija i nadam se da ćemo puno toga zajednički i postići. Zaista vjerujem da e, isto tako i ravnatelj EU misije u Ukrajini i u zajedničkom radu možemo učiniti jako puno bolje. Hvala vam lijepa tužite tužitelju e, i dakle na ovoj kratkoj i jasnoj prezentaciji. Sada bih predala riječ e, Kenetu Dinu, ravnatelju službe za planiranje. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala E, štovane dame i gospodo, hvala na pozivu koji ste uputili da govorimo o sigurnosnoj situaciji u Ukrajini, kao što je i sam javni tužitelj e, kazao, izuzetno je važno, je Ukrajina Evropskoj uniji ne samo u reformi sudstva, već i na širem planu e, ovo je jedna od mjera u samom programu koje sam htio dotaknuti, a osim toga valja napomenuti još i dvije, tri točke koje ćemo detaljno još dati napismenu u siječnju, a sjetit ćete se kad sam govorio o budućnosti, e, o tome što će misija učiniti kako bi se na neki način centralizirala ova strategija koja je postavljena. Od toga e, Lačinska je postavljena u veljači, i isto tako gospodin Kastudis koji je bio ravnatelj, koji ima iskustva i kao dakle službenik policije, ali isto tako uspio u pomoći u programima e, reformi. Nije to sve. Mi drago nam je što isto tako imamo i iskusnog E, dakle osobu u policijskim snagama koja nam potpomaže u svim našim zadacima u mandata. Kako izgleda mandat e, ono što smo radili prije, dakle i sve ono što su konkretni elementi i konkretni koraci ono što želimo učiniti i ono što su nas države članice zamoli i koje stalno ponavljaju jeste da djelujemo i da se strateško savjetovanje na neki način zamijeni operativnim radnjama dakle i kod javnih e, službi, dakle i kod javnog reda, delegiranje samih ovlasti unutar samih e, službi, bolje interne strukture i na nacionalnoj razini kako bi i policijske snage bili organiziranije, a isto tako i u zajedničkim istražnim radnjima koje trebaju na neki način zajedno sa e, Uredom javnog tužitelja donijeti svoje plodove četiri, pet elemenata koje će i e, kolega istaknuti u nekoliko idućih minuta, nekoliko ljudi koje e, dolaze u dodir sa pravosuđem a e, zajednički e, djelovanje kroz zajednicu, e, to je izuzetno kroz stanovništvo i kroz zajedničko je govoriti i obraćati se narodu i često da neučinkovite policijske snage usljeđuje zbog upravo ove nekomunikacije sa dakle građanima i ovo je ujedno i ključni element eh, za svaku policijsku snagu i za svako djelovanje policije. Međutim, ono što je jako važno, da je sama realizacija važnija, da je to na neki način eh, ulazak u same strukture, kako bismo imali jasne strukture i koji će kao takvi e, djelovati zajedno sa ljudima, zajedničke istražne radnje koje želimo uspostaviti sa uredom javnog tužitelja i zbog e, čega moramo od prve kontaktne točke, od samih građana pa sve do sudova, bilo da je ta osoba kao e, dakle svjedok ili kao optuženik kako bi imao pravilnu dakle i kako bi imao pravilan pristup sudstvu i pravdi, a i usprkos tome što se našao s druge strane strane zakona. Europska unija se nada i iščekuje da će Ukrajina uspjeti na tom putu i da će ovaj put reforme osigurati e, građanima zaista povjerenje u same institucije i pravosudne institucije. Ono što je svakako treba djelovati u prvom dijelu na policijskim snagama koje mora biti na usluzi, koja nije agresor i koja će ustrašivati narod i koja će uživati povjerenje u narodu, a za to je potrebno sigurno vremeno i za to je potrebno promjena razmišljanja i promjena u kulturi i naravno potrebno je snažno rukovođenje e, točno na onim mjestima kroz same službenike u policijskim snagama, a isto tako i kroz dakle one sve one elemente i sve one razine koje to potrebno E, gospođo predsjednice, ja ću e, dati riječ, e, dakle, voditelju savjetodavne misije Hvala vam u istinu, gospodine Din, na ovom zadovoljstvu koje nam pružate kada ste ovdje. Vidim da isto tako se ovdje i nalazi i javni tužitelj, gospodin Vitali Lučenko. E, isto tako znam da je, će morati uskoro krenuti prema aerodromu. Nadamo se da ćemo čuti i njega, e, gospodina Lačinskog, te isto tako i njegovo obraćanje kako biste vi u nekoliko minuta prikazali situaciju. Predsjednica je na Poljsku. E, Kecani Zalačinska, voditeljica savjetodavne misije Europske unije u Ukrajini. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, štovane dame i gospode, ja ću biti izuzetno kratak u predstavljanju dakle, naše savjetodavne misije Europske unije u Ukrajini. Naša misija je e, osnovna osnovana prije tri godina i kao jedna ne, e, dakle, dakle udruga koja, misija koja nema zadatak ulaziti u, u temelje, već je jedna strateška savjetodana misija, te isto tako i operativna pomoć u raznim sektorima um, za implementaciju samih reformi koje su u tijeku. E, treći zadatak je kooperativnost i e, dakle nastojanje u reformskim koracima koje se poduzimaju. Imamo pet prioriteta koje smo dobili e, kao input od država članica, e, pet e, ciljeva. Na prvom mjestu tu je delegiranje ovlasti, drugom mjestu drugi prioritet je dakle, djelovanje u javnosti, očuvanje javnog reda i mira, istražne radnje i peti element je resurs, odnosno upravljanje ljudskim resursima dobro upravljanje protu korupcijsko djelovanje te druge teme. Ono što sada činimo i ono što radimo od 11. svibnja, mi smo zastupljeni u tri regije, naravno naš glavno sjedište je u Kijevu, imamo e, dva ureda, regionalna ureda izvan Kijeve, to je Lviv i Karviv, 17 e, zaposlenih u svakom od ovih e, područja. Ono što činimo i u ovim regijama, dajemo trening, e, dajemo isto tako potporu e, savjetodavnim službama, te isto tako dajemo savjete kako biti učinkoviti, kako bolje iskoristiti resurse i na što bolji način. Naravno da smo isto tako i postavili mobilne timove koji su alocirani da na ad hoc osnovi koje možemo dakle organizirati kroz treninge i isto tako kroz manje projekte u nekim regijama u kojima nismo prisutni sa vlastitim uredima, sa stalnim predstavništvima. Osim toga, želio bih istaknuti da imamo i planove za budućnost e, i ti planovi u budućnosti e, su suradnja sa nacionalnim policijskim snagama. Četiri radne skupine su osnovane u kojima podupiremo e, dakle same policijske službenike te isto tako radimo na bazi u upravljanju službenim institucijama te isto tako razvoj e, projekte u zajednici koji su isto tako i potpora policijskim snagama na nacionalnoj razini. Evo, to bi ukratko bilo to što sam htio kazati. Ne, u redu. Nažalost, mislim da ćemo imati jako puno pitanja koja su ostala otvorena. Znam da ćete vi morati otići, gospodine javni tužitelju. Hvala vam u istinu. just oh. uh, Hvala lijepa. E, na vašem zanimanju e, za zakonodavne reforme u Ukrajini. Ispričavam se zbog svog engleskog. E, Prošle godine sam imao prilike poraditi na svom engleskom. Što, ono što je važno za mene, dakle, promjene u uredu e, državnog tužitelja, reforme dakle, koje ćemo provesti, provesti ove godine, mi e, radimo na tome da povratimo povjerenje u naš ured kod e, stanovništva, dakle borimo se protiv korupcije e, koja je bila raširena i ubila to povjerenje u sustav, a naš drugi, druga zadaća je vrlo jednostavna, a to znači e, lov na velike ribe. Mi u Ukrajini nemamo E, zapravo problem samo s korupcijom, nego sa organiziranim kriminalom. E, sve promjene koje su se dogodile prije revolucije, poslije revolucije nisu ništa promijenile što se toga tiče, dakle da postoji taj organizirani kriminal i što je meni dakle važno e, je dakle ne samo loviti velike ribe nego organizacije koje su iza njih. Ja se nadam da ćemo imati prilike i mogućnosti govoriti o našim uspjesima u toj borbi koje smo postigli ove godine. Ja potpuno shvaćam da je to posljednja šansa eh, u okviru ovog eh, postmajdanskog vala promjena eh, u našem sustavu. Ja sam svjestan toga da smo mi imali e, državnog tužitelja koji nije imao odgovarajuću e, naobrazbu i to je istina. Dakle, mi smo e, mi smo doista imali političko, politički izbor na tu funkciju. Ja sam potpuno spreman e, boriti se svim sredstvima i snagama protiv e, organiziranog kriminala i korupcije u Ukrajini i ja sam uvjeren da možemo u tome uspjeti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine državni tužitelju na, ovom vrlo, na ovoj vrlo otvorenoj izjavi. A sada bih e, voljela otvoriti raspravu. Znam da već imamo zahtjeve za riječ. E, riječ ću najprije dati gospodinu Lančinskasu a potom, potom gospodinu Kenetu Dinu i drugim panelistima također ako budu željeli intervenirati. Glavno pitanje vjerojatno što se tiče e, izvršne vlasti je pitanje podjele E, nadležnosti. E, reforme u tom smislu Ukrajini su već uznapredovale, zahvaljujući između ostalog i savjetodavnoj misiji Europske unije u Ukrajini. Naravno, mi bismo voljeli vidjeti da se te reforme odvijaju većom brzinom, međutim naravno kao što su rekli naši kolege iz Ukrajine e, izazovi su ogromni, ta zadaća je ogromna, teritoriju zemlje je ogroman i zato e, su to sve vrlo teške zadaće. Ali evo sada e, što se tiče tog pitanja podjele nadležnosti, E, koja je tu uloga Europske unije, kako vam mi možemo pomoći i kakva je, kakvo je stanje što se tiče e, stvaranja, odnosno reformi e, svih tih institucija. Najprije ću dati sada riječ gospođi Lusing a potom gospođi Harme ja ću govoriti njemački, molim vas da stavite slušalice. Da, evo imamo sada e, nazočne, doista vrlo kompetentne e, e, eksperte, govorili ste o svim mogućim temama, ja bih se koncentrirala na pitanja E, samog sektora sigurnost, civilne sigurnosti i to na temelju novog izvješća e, UN-a e, što se tiče ljudskih prava u Ukrajini tu smo imali preko 1200 1900 optužbi protiv policajaca u Ukrajini zbog e, mučenja i u vrlo malom dijelu tih e, slučajeva došlo je do osude. To znači e, govori o kršenju ljudskih prava od strane policije u Ukrajini u 2015. To je dakle bilo vrlo raširena pojava E, državno tužilaštvo je tu također zastupljeno. Dakle, moje pitanje je kako objašnjavate e, vrlo malen broj presuda, kako vi to vrednujete i kako e, Evropska savjetodavna misija vrednuje, odnosno gleda na taj fenomen i na taj premali broj osuda. Hvala lijepa. E, nisam znala da je i gospođa Andrekijene tražila riječ. Ja vam čestitam gospođo. Gospođa Andrekijene je nova članica našeg odbora koja zamjenjuje gospodina e, Landsbergisa. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. želim pozdraviti svog, suna, svog sunarodnika gospodina Olančiskasa. E, govorili ste o vrlo važnim i ključnim problemima u Ukrajini, dakle ne samo o korupciji, nego kao što ste rekli jednom kriminalnom organiziranom sustavu koji seže i do najviših razina e, hjerarhije u e, zemlji. Kako kanite postići ciljeve koje ste naveli? E, naravno e, da, to, da je to u interesu i ukrajinskog naroda. Koji su dakle pritom vaši prioriteti u ovoj borbi? Hvala lijepa, gospođo Harms, izvolite. E, hvala lijepa, ja ću također govoriti njemački, molim vas stavite slušalice. Ne želim čestitati nazočnim Ukrajincima e, na intervenciji prošle nedjelje. E, bila je vrlo pametna odluka e, zaštititi taj marš koji je koji je dakle organiziran kao potpora ljudskim pravima i vrlo je dobro što je taj marš dobio e, policijsku zaštitu. Mi svi, e, dakle izaslanstvo Europskog parlamenta, bili smo, e, nas je vrlo dojmio taj angažman policije, iako su neki kritizirali da je bilo angažirano previše policijskih snaga, međutim E, ja na to gledam kao na jedan e, jednu odluku koja je gotovo simboličke važnosti e, jer je to bio jedan vidljiv znak da se situacija mijenja i da policija štiti ljudska prava. Ono što bih željela pitati je tiče se situacije na istoku. Tu dakle dolazi do sve napada od strane takozvanih e, separatista. Da li to ima neke posljedice što se tiče e, reformi e, koje se provode u Ukrajini Dakle, Ukrajina se nije odlučila za uvođenje izvanrednog stanja, e, a vodi borbu protiv tih separatista i terorista i dakle mene zanima da li sada ta zaoštrena situacija e, ima utjecaja na e, napore u vezi sa provođenjem reformi. Ja sam također razgovarala i sa E, pravobraniteljicom e, u e, ukrajinskom parlamentu o, i razgovarala sam s njom o kršenju ljudskih prava u Ukrajini i pitam želim postaviti pitanje koliko daleko idu dakle napori da se tu nešto promijeni, da li sustavno radi na tome jer izvješće koje smo dobili od e, UN-a o kršenju ruskih prava bilo je vrlo negativan signal i zanima me kako se odvija borba protiv toga u Ukrajini. Hvala lijepa. E, riječ sada ima gospodin Ostrevićius. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, želim zahvaliti i poželjeti dobrodošlicu našim ukrajinskim kolegama. <clears throat> ja, mi vrlo cijenimo vrlo odlučne korake e, na provedbi reformi e, javnog sustava i civilnog, e, sustava civilne sigurnosti. Mi znamo što to znači obzirom na situaciju koju ste naslijedili nakon drugog Majdana doista e, situacija je bila teška, e, bili ste infiltrirani e, specijalnim agentima iz Ruske federacije i dakle radilo se ne samo protoobavještajnoj protoobavještajnom radu, nego čak su i javni javna administrativna tijela bila infiltrirana uključujući i sve, sve razine hjerarhije. Dakle, moje pitanje, prvo pitanje odnosi se upravo na to u kojoj mjeri je ukrajinski sigurnosni sustav očišćen od tih stranih agenata. drugo što želim pitati, pošto su danas ovdje nazočni vrlo važni predstavnici, e, ja se nadam da e, ćemo uskoro imati e, bezvižni režim za građane Ukrajine. E, kao što znate, mi moramo imati jedan monitoring e, što se tiče situacije u Ukrajini u vezi sa ukidanjem viza i što se tiče korupcije i, drugih pojava imam neke vrlo dobre statističke e, podatke, dakle od 2015. E, na temelju prema jednom izvještaju njemačke e, policije Ukrajina 23. mjestu. Moje pitanje je koliko E, možete li nam reći nešto o suradnji između Europske unije i ureda e, državnog tužitelja i također policijskih e, ukrajinske policije kako biste garantirali dobru implementaciju bezviznog režima kada on bude uveden. Hvala lijepa Petras, ja bih samo dodala da je Gruzija e, na sličnom mjestu na ovom e, popisu zemalja što se tiče korupcije. Gospodin Boštinaru ima riječ. Hvala lijepa gospodine, gospođo predsjednice. Želim e, pozdraviti uvažen, naše uvažene goste. Imam samo jednu, jedan kratak e, komentar. Želim zahvaliti Ukrajini na onome što ste učinili e, na obrani Europe od terorizma. Dakle, e, Ukrajinska obavještajna služba uhvatila je teroriste koji su bili teško naoružani i možete li nam e, reći nešto više o tome? Ovo što ste učinili pokazuje da partnerstvo između Ukrajine i EU unije ima smisla i doprinosi našoj sigurnosti i borbi protiv terorizma. Mi smo e, jednako kao i vi e, ranjivi i može nas pogoditi terorizam, ali jednostavno vam želim zahvaliti. Vi ste kao naš partner e, uhvatili e, teroriste, zapljenili njihovo oružje i želim vam zahvaliti na tome. Hvala lijepa gospodine Boštinaru, a sada bih zamolila naše uvažene paneliste da odgovore na postavljena pitanja i e, komentare. Možda ćemo početi sa gospodinom Lančinskasom. Ako e, mi ostali panisti žele intervenirati, naravno da će imati priliku. Hvala lijepa. Pokušat ću odgovoriti iz perspektive naše misije, a potom ću dopustiti državnom tužitelju da onda svoje odgovore kao što znate, naša misija je bila neizvršna, mi smo e, samo davali obu, pružali obuku, organizirali obuku za policijske snage e, Ukrajine i e, što se tiče policijske službe na terenu, to znači i borbu za protiv kršenja ljudskih prava, E, zaštita e, žrtava od na bilo koji način naravno kada se kada je zemlja u procesu tranzicije e, onda postoje te pojave i kršenje ljudskih prava ali u Ukrajini se ulažu veliki napori kako bi se borilo protiv toga. Jedan dobar primjer za to je ovaj događaj prošle nedjelje kada je mm, ukrajinska policija pružila zaštitu tom maršu na naš savjet i to je doista e, bio veliki uspjeh. Nadalje, što se tiče podjele nadležnosti, e, nacionalna policija provodi oko 90% svih istraga E, potom postoje državna sigurnosna agencija koja je odgovorna za jedan dio istraga i sada, je, e, sada ima ured za boru protiv korupcije. Nadalje postoji naravno državni istražni ured, koji, odnosno on će biti otvoren koncem ove godine. E, dakle, po ukrajinskom zakonu državni tužitelji su odgovorni za koordinaciju svih e, e, istraga. Što se tiče e, državne službe sigurnosti, mi tu surađujemo sa našim ukrajinskim kolegama i pripremamo akcijski plan reforme državne sigurnosne službe, ali kao što znate nije baš lako reformirati jednu takvu instituciju, a ova institucija e, funkcionira i radi vrlo intenzivno zbog e, političke situacije u Ukrajini, a istovremeno oni su spremni također i provoditi reforme i e, mijenjati E, ono što treba promijeniti u e, funkcioniranju institucije. Kao što je već rečeno, mi organiziramo obuku, e, studijske posjete ukrajinskih kolega u Europi, Eurojustu, Dakle, jedna od najvažnijih naših aktivnosti je razmjena e, informacija, ali na način da su informacije zaštićene. Evo, mislim da mogu reći da doista postižemo napredak e, u svom radu. Gospodin Lucenko, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolege, evo ja ću pokušati odgovoriti na postavljena pitanja. Što se tiče kršenja ljudskih prava u Ukrajini, da, to je sve točno. Naročito zbog ovoga u mom uredu i na mom stolu se nalazi i i jedna šalica koju sam imao u zatvoru dvije i pol godine. To sam stavio tu na stol kako bi ne bih nikad zaboravio e, činjenicu da još mnogi ljudi se nalaze u zatvoru bez e, prethodnog pravičnog suđenja, a isto tako dosta ljudi koji imaju zdravstvene probleme. E, javni pravobranitelj mi je poslao popis 16 osoba koje se nalaze u E, koji su bili u izolaciji prije suđenja e, sa 4, 10, e, deset, godina, a sada su na slobodi. Naravno sve će se to izmijeniti, nadam se, jer radilo se o ljudima koji su imali teške zdravstvene probleme, neke od njih srčane probleme i druge. Dakle, ja zaista mislim da ovdje ne moramo se samo boriti protiv kriminala, već isto tako i protiv e, kršenja ljudskih prava. Evo i ja osobno mogu posvjedočiti tome. Pritvaranje ljudi u mojoj zemlji je još uvijek e, prečesto. E, ja sam bio u zatvoru koji je izgrađen 19. stoljeću. no sigurno je u lošem stanju, ali potrebno je proračun da bi se to sve e, obnovilo. Ja osobno ću pokušati izmijeniti mjere koje se primjenjuju u pritvoru. Zato sam imenovao novog načelnika e, za zatvore e, koji je aktivista za ljudska prava, sada je postao načelnik eh, za zatvore u Ukrajini. Drugo pitanje koje je postavljeno je kako se borite protiv eh, skupina koje se bave organiziranim kriminalom. Evo, ja ću vam dati nekoliko primjera. Najprije, mi imamo različite organizacije koje se bave ovim problemom. Nacionalni ured za borbu protiv korupcije ima odgovornost za ovo pitanje, ima tu nadležnost. Ovog mjeseca smo osnovali i novi Ukrajinski državni ured za istrage, dakle svi predmeti će biti prebačeni u ovaj ured a stari predmeti će biti u uredu državnog odvjetnika sljedeće dvije godine, a nakon toga e, će istrage biti završene, a u ove dvije godine ćemo pokušati se boriti protiv e, organiziranog kriminala, naročito na visokoj razini. Moramo svi shvatiti da Januković je u ukrao na milijune eura od ove zemlje, a sad se nalazi u Moskvi, ali ljudi koji su sudjelovali u organiziranom kriminalu sa njim su još uvijek u Ukrajini, neki se nalaze čak i na visokim položajima u poreznoj upravi u carinskoj upravi rade kao zamjenice ministara, kao policajci, kao e, tužitelji i tako dalje. Dakle, ova borba protiv Janukovićeve mafije i dalje traje i moramo se boriti protiv visokih e, visoko pozicioniranih e, ljudi. Imamo više od 700 milijuna E, eura koje su ukradeni u e, Ukrajini. E, prošlog tjedna smo uhitili dvije osobe osumničene da su organizirale ovu krađu iz državnog proračuna. Znamo da postoje dvije tvornice cigareta u e, Ukrajini kroz koju također prolazi ukraden novac i čak se šalje u Europsku uniju. Mi vam možemo poslati informacije o tome. Radi se o fiksnoj imovini. Mi kada se borimo protiv e, skupina organiziranog kriminala, to se ne može razdvojiti od e, borbe protiv e, ljudi koji su prije bili visoko pozicion, e, na visokom položaju i sadašnjih osoba. Radi se o istoj borbi. Dakle, mi koristimo sve što je u našoj moći kako bi ured državnog odvjetnika bio u potpunosti neovisan i mogao djelovati neovisno o bilo kojom političkoj stranci, e, skupini e, i bez obzira na to protiv koga se vodi istraga. Zatim sigurnosni sustav je li zaštićen od Rusije. Pa sada je nešto bolje nego prije. Sjećam se da je e, načelnik državne sigurnosne službe bio ruski građanin, on je bio nadležan za obranu Ukrajine, a bio je ruski državljanin. E, također ista situacija je bila i sa načelnikom granične službe. Sada je naš sigurnosni sustav nešto zaštićeniji, ali naravno rad još uvijek nije gotov. Liberalizacija viznog režima mogu vam dati sasvim jasna jamstva o sigurnim podacima i sigurnim dokumentima. Sve je to u potpunosti sigurno. Glede borbe protiv korupcije, mislim da trebamo prijeći sa riječi na dijela. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći. I posljednje pitanje, što smo učinili za sigurnosna partnerstva i e, ovaj slučaj u kojem ste govorili o terorizmu kad povezan sa našim francuskim kolegama to je samo jedan otvoren slučaj ove godine radi se o bitnom predmetu jer ta osoba koja je osumnjičena za terorističke aktivnosti koja je prikupila tako velik broj oružja i eksploziva koliko znamo, je imala veze sa francuskim policijskim službenicima. Jedan od njegovih kolega je bio u, u Francuskoj. Mi smo sve to rekli našim e, francuskim kolegama i mislim da je to dobar primjer e, korisnog partnerstva. To sigurno nije jedini slučaj. Kao što znate, u takvim primjerima objavljivljanje objavljivanje ovakvih podataka nije možda najbolje za samo partnerstvo, ali ovo vam je pokazalo svima u EU da se mi zaista borimo protiv e, kriminala i terorizma. Radi se o teroristima koji su preko našeg teritorija otišli u Kremlju. Mislim da je ovako partnerstvo jako bitno i za nas. Ako mi dozvolite, rekao bih nekoliko riječi kao građanin e, Ukrajine, a ne predstavnik državnog, ureda državnog odvjetnika. Mi moramo e, e, raditi na liberalizaciji viznog režima. Ne zbog toga što će jako velik broj Ukrajinaca ići u EU. 80% naših građana nisu nikad da niti išli u Europsku uniju, čak i ove godine kada se nalazimo u jako teškoj situaciji, jako teškoj gospodarskoj situaciji, sigurno je da naši građani sa niskim plaćama neće ići u Europsku uniju, ali za sve one Ukrajince koji se zaista bore protiv terorizma koji se nalazi na našim granicama, jako je bitno i značajno dobiti taj signal od naših europskih saveznika. Za nas je to tu se ne radi o putovnicama, ne radi se o mogućnosti e, slobodnog kretanja preko granica, radi se o solidarnosti. Svjesna sam toga jer je moj sin bio e, volonter na e, liniji fronta u najteže vrijeme i vrlo dobro znam što vojnici misle. One ne očekuju nikakvu tehničku potporu, ali očekuju solidarnost te stoga vas e, molim da nam e, pošaljete taj signal solidarnosti, europske solidarnosti i pomognete nam u borbi protiv e, terorizma. A to je naš zajednički neprijatelj. Hvala. Hvala vam, gospodine, na ovim ovom emotivnom govoru. Mi ćemo se naravno sjetiti svi toga, nećemo to zaboraviti i čini mi se da gospodin Kenneth Dean želi reći nekoliko riječi. A svjesna sam da i gospođa Harms ponovno tražila riječ, dobit ćete nakon gospodina Dina. Hvala, evo samo nekoliko riječi ako mi dozvolite i da odgovorim na nekoliko pitanja koje su postavili zastupnici. Što se tiče kršenja ljudskih prava, Poštovanje ljudskih prava je nešto o čemu se ne može pregovarati, to je e, nužno. Mi naravno e, procjenjujemo rad naših ukrajinskih e, partnera kako bi zajamčili da se ljudska prava poštuju u svakom trenutku bez obzira na pripadnost osobe i to je ono o čemu govorimo i e, u obukama za policijske aktivnosti. Što se tiče policijskih aktivnosti i održavanja mira, tu se radi o najmekšoj e, mjeri e, za održavanje mira, za jamčanje sigurnih prosvjeda i tu je pravno govoreći najbitnije poštivanje ljudskih prava bez obzira na to da li se radi o e, pasivnim na primjer prosvjedima ili agresivnim razgovor je uvijek bolji od nasilja i što se tiče osoba koje su zaustavljene na granici. Hvala na lijepim riječima, ali želim reći da je jedan od koristi, jedna od koristi ove e, savjetodavne E, misije Europske unije e, poboljšati e, povezanost unutarnje i vanjske sigurnosti. To je ono što govorimo našim kolegama u zemljama domaćinima, a to je bitno i za 28 država članica Europske unije, jer po definiciji mi imamo bolje međunarodnu pomoć i suradnju kada svi surađujemo, a vidjeli smo svi što se može desiti ukoliko to partnerstvo ne postoji. I ja se nadam da će to partnerstvo biti još učinkovitije između 28 država članica Europske unije i Ukrajine. Hvala. Najljepša sada predajem riječ Rebeke Harms. Evo, želim samo reći nekoliko riječi kao potporu gospodinu Lučenku, ono što ste vi rekli, e, govorili ste o onom što se desilo za vikend, ja sam osjetila stvarnu frustraciju među e, građanima Kijeva kada smo započeli raspravu o liberalizaciji viznog režima. Mnogi ljudi koji su bili tu i koji su se uključili u raspravu jednostavno nisu mogli vjerovati da je ono što oni misle istina, jer to se ne temelji na svem onome što je učinjeno i ispunjavanju zahtjeva, već e, se tu radi zapravo o problemima sa Turskom. A sada, dakle, e, je liberalizacija visnog režima za Ukrajinu i Gruziju e, postalo pitanje vezano uz Tursku. E, dalje smo razgovarali o sankcijama. Ukrajinci su sasvim dobro shvatili da ne postoji vojno rješenje za e, ratne sukobe na istoku. Ali ono što ne mogu shvaćati je činjenica da u ovo vrijeme kada se nasilje pogoršava imamo 30 osoba koje su poginule na istoku prošlog mjeseca. U takvoj vrsti situacija Europska unija e, šalje nejasnu poruku o gospodarskim sankcijama protiv Rusije. To je nešto što sigurno neće poboljšati e, samu situaciju u kojoj se provode reforme. Također želim naglasiti da se slažem. Janu Klen je nešto čime o čemu trebamo govoriti. Ali postoje i druge mreže i druge e, takozvane velike ribe i organizacije velikih riba i ovdje govorimo o cijelom političkom spektru, a mi kao europljani moramo imati nekoga tko će voditi ured e, državnog odvjetnika koji je politički potpuno nepristran E, ovo nisu dvojbe što se tiče vaše, e, vas osobno, ali postoje pitanja e, i dvojbe glede te neovisnosti koja mora biti potpuna i politički govoreći, jer kao što ste i vi rekli, sasvim ispravno, sad je vrijeme da se dođe do promjene. Ako ljudi ponovno izgube povjerenje u E, demokratizaciju, ako bude previše uspona i padova, kao što ih je bilo i prije, to će biti jako, jako teško. Hvala najljepša. Hvala na svemu što ste do sada rekli. Evo, ako mi dozvolite, ja bih samo još dodala jedan komentar i naglasila veliki značaj ove savjetodavne misije Europske unije i mislim da trebamo uložiti dodatni napor u reformu ukrajinske policije. Mislim da je to jako bitno za obične ljude, e, za građane. Oni moraju vidjeti da država zaista ulaže napore i postiže rezultate ne moramo nužno govoriti o ovim e, bitnim sigurnosnim e, pitanjima teritorijalnom integretu jer je, se to podrazumijeva. Velika većina Ukrajinaca se slaže s tim, ali sasvim je sigurno da moramo govoriti i o svakodnevnoj sigurnosti građana koja je od velikog značaja. Stoga moramo uložiti napor u modernizaciju države i u borbu protiv izazova s kojima se Ukrajina suočava. Koliko sam shvatila, vaš rad, vaš zajednički rad e, je jako koristan u okviru savjetodavne misije EU i iako imamo možda nešto lošiju sliku o sadašnjoj situaciji, situaciji mislim da je tu bitan e, detaljan e, tehnički rad koji može biti dosadan za promatrače ali ja sam tome prisustvala i svjedočila u mnogim državama i znam da je to onaj temeljni bitan rad te vam se stoga želim zahvaliti na tome i želim vam se zahvaliti na vašim izlaganjima. E, naročito se želim zahvaliti načelniku EU misije. Dame i gospodo, nažalost e, nemamo više vremena za ovu temu. Znam da e, državni odvjetnik mora žuriti na aerodrom, ali se želim zaista toplo zahvaliti na prisustvu. Hvala gospodin lečinski Ako mi dozvolite, gospođo predsjedavajuća, ja bih se samo zahvalio na ovoj prilici koju ste nam pružili da govorimo pred E, uvaženim zastupnicima i želim se zahvaliti načelniku Dinu i gospodinu Lacinskasu na ovoj misiji. Mi se nadamo da će nam ova misija zaista biti od e, pomoći. Znajte da smo mi uvijek spremni za suradnju u bilo kojoj situaciji. Hvala vam najljepša. Hvala.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 E, malo smo, kao što sam rekla, pod vremenskim pritiskom, ali nadamo se da ćemo uistinu uspjeti i ovu sljedeću temu e, koja je jednako tako zanimljiva kao je prethodna, e, uspjeti dovesti kraju. Drago mi je i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što vam mogu predstaviti aktivnosti dakle EU pola u Afganistanu, njihove rezultate i izazove, te isto tako i buduće perspektive rada nakon 2016. godine. Naš posebni gost koji želim pozdraviti, to je gospođa Pija Stjenval, voditeljica policijske emisije. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime i prezime, čini mi se kompliciranim a koju je u pratnji dakle, i ravnateljem službe and Deanom za planiranje vođenja civilnih operacije, a pri u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Na kraju 2016. godine mi ćemo se suočiti sa istekom postojećeg mandata eh, EU po Afganistanu, te koja je misija eh, dakle, osnovana još 2007. E, godine i koja je sada već može e, gledati na svoj rad i na čitav niz postignuća mi bismo htjeli zaista iskoristiti ovo vrijeme koje nam na raspolaganju i želila bih odmah dati riječ ravnatelju e, službe gospodinu Kennethu Dinu, a nakon toga Björn Stjernval koliko se sjećamo ona je ujedno bila i e, na čelu ove emisije, a prema odluci izuzetno pozitivne odluke europskih institucija, ona je sada isto tako i voditeljica policijske emisije. Gospodin Din, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, i na prvom mjestu ja bih e, želio E, izraziti bi svoje, dakle, sve komplimente Pija vodi ovu misiju izuzetno učinkovito i izuzetno profesionalno, kao što je predsjednica kazala 2016. 31. E, e, prosinca će zatvoriti ovo izuzetno izazovno područje u Afganistanu i isto tako želim izraziti svoju E, dakle, apsolutno divljenje i cijenim apsolutno sve što je učinjeno i sve što je učinjeno na ovom izazovnom području i to u svakodnevnom radu i sve što čini e, do zadnjeg dana će ova misija djelovati kako bi pomogla Afganistanama, Ministarstvu unutarnjih poslova i nacionalnoj policiji kako bi bili što učinkovitiji, kako bi postali što profesionalniji i kako bi postali e, nepristrani kada je riječ o primjeni vladavine prava, a isto tako i vladavini e, zakona u čitavom Afganistanu. Hvala lijepo Pija uistinu na tebi i tvojim kolegama. E, isto tako, što se tiče u tisuće 2016. godine, od kada sam ja pratio u posljednjih devet godina ovu samu misiju, a znam da nije lako E, da tako kažemo, kritizirati emisiju, da li je mogla učiniti više. To je bila fer kritika na kraju ovog dakle, e, imamo objektivnu spoznaju onog što se događalo, kako se događalo, on sve ono što nije išlo dobro i zbog čega se neke stvari nisu dogodili, a s obzirom da je to izuzetno kompleksno i izuzetno komplicirana politička situacija uz e, volatilnost samog područja u svih ovih devet godina, sve što se događalo, želim ipak istaknuti jedan ili dvije e, glavne točke misija koja je bila izuzetno i učinkovita vezano uz izobrazbu nacionalne policije i koja je svakako dakle da nacionalna policija još nije dostigla onaj stupanj koji je željen, ali isto tako očekivanje da se e, na neki način iskoristi mogućnost ovih policijskih snage Nacionalna policija se čini kao jedna borbena jedinica same vlade u borbi protiv talibana ili ekstremizma. Oni nisu imali samo tu nisam ideološki obojen, ali s obzirom na ove okolnosti, s obzirom da se nacionalna policija koristi, e, osim za uspostavu reda i mira, a isto tako i ono e, kako mi zamišljamo da bi trebalo izgledati policijske snage u čitavom Afganistanu, ovo ipak valja istaknuti. E, kao još nešto valja istaknuti i valja napomenuti da je vlada u Afganistanu važna, koliko je važna uloga policije i kao što znate ne znači samo e, meko djelovanje, to nije samo policijske snage koja ne bi bila učinkovita i čvrsta. Ne možete osvojiti povjerenje samog stanovništva i e, dakle samih političkih e, okolnosti i isto tako dok sve dok nemamo na neki način e, snage kojima možemo pristupiti, kojima možemo dati naše povjerenje i koja će na neki način u tom kontaktu sa političkim snagama imati svoj puni učinak. Izuzetno je to važno kao jedan reformski paket i pogledate sve reformske pakete e, kroz e, kontinent, e, sve ovo možemo na kraju podsvesti to da je to uprava, da je to na neki način oblik s, rukovođenja u svakoj državi. To je ono što bismo u civilnom sektoru željeli, a isto tako sve one snage koje su potrebne. To je sve ono što je na neki način u svih ovih devet godina se pokušavalo učiniti i upravo na neki način postaviti jedno takvo mišljenje da uz vladavinu prava je temeljnog značaja te da se ne može naprosto gurnuti na stranu. Vlada se mora s time suočiti i isto tako e, blagovremeno reagirati. E, vladavina prava 31.12.2015. je zaključeno. Isto tako je uslovičen državni tunitelj e, sa Ministarstvom za unutarnje poslove i za pravosuđe, a isto tako i provođenje zakona, te isto tako zakonodavstvo koje mora biti e, ustrojeno tako kako bi se i sudski postupci mogli provoditi. Mislim da je misija bila uspješna baš u tom pogledu i da smo imali uspjeha vezano uz izgradnju kapaciteta zaista e, unutar ministarstva unutarnjih poslova. Znam to iz e, usta samog ministra za unutarnje poslove i ostalih ministara koji su to potvrdili i koji su na neki način potvrdili ulogu naše misije. Poštovana gospođo predsjednice, 2016. E, godine imamo još raspravu o tome kako će novi mandat izgledati, ali novi mandat će nastaviti 1. siječnja 2017. godine. U kakvom obliku, koji će biti fokusiranje, još moramo odrediti, ali ne želimo naprosto nestati, ugasiti svjetla i kazati nema nas više. To ne bi bilo dobro, to ne bi bilo na razini zadatka koje nam je postavljeno. Hvala lijepa, gospođo Pija Stjernborn. Hvala, gospođo predsjednice, one dame i gospode, za mene izuzetno velika čast što mogu biti ovdje i što mogu govoriti o našoj misiji u Kabulu, Afganistanu. Ja ću se tečiti na tri tematske cijeline. E, prvo, to je kontekst u kojem se krećemo i radimo, a to je afganska politička sigurnosna situacija. Drugo ću govoriti o naše dvije godine, o postignućima i gdje se nalazimo danas. A u trećem e, setu ću e, govoriti o tome e, koje postignuća možemo već danas analizirati afganska politička situacija izuzetno je nestabilna. Postoji vlada nacionalnog jedinstva koja se sastoji od predsjednika Kanija te isto tako potpredsjednika Abdullaha. E, izuzetno teško je bilo donositi odluke i pokušati zaista e, nominirati i e, imenovati ministre. Ovo je osmi ministar od početka naše misije, a najnoviji ministar je iz e, vojnih e, krugova, ali čini se da je izuzetno dobar, jer mislimo da je nekoliko odluka doni izuzetno brzo i drago nam je surđivati s novim ministrom. U Afganistanu možemo isto tako vidjeti izuzetno jako utjecaj Sjedinjenih američkih država koja se prvenstveno tiče i našeg rada. Amerikanci podržavaju policijske snage samo u onim trenucima kada postoje određene nesigurnosti i kada je riječ o narkokartelima. Znači, oni su su usredotočeni na vojni aspekt svoje misije. Predsjednik Kani E, donosi e, samostalno odluke, a prema uputama e, najčešće vojnih predstavnika, a ne policijskih snaga. Što se tiče gospodarske situacije, ona je gora no što je ikad bila, povećano je siromaštvo, ne postoji nikakvih radnih mjesta, nema investicija, narod nema nadu i to je jedan od razloga zbog migracija i zbog čega smo uh, generation koje je i koji je e, diplomirao i doktorirao na toj temi i velik broj mladih upravo dolazi i odlazi, dolazi u naše zemlje. Postoji isto tako i jedan tranzicija ekonomske naravi koja je trebala daleko duže još uvijek ne možemo zabilježiti oporavak gospodarstva. Dakle, gospodarstvo nije u najboljem stanju. Što se tiče sigurnosne situacije, interesantno je istaknuto. Ako ste u Kabulu, čini se da je situacija daleko bolja nego li prošle godine. Međutim, moramo istaknuti da je u svakoj provinciji imamo borbe. Ne znamo koja je zapravo stvarna sigurnosna situacija u zemlji. E, izuzetno je zastrašujuće i ima jako puno Talibana, nekoliko ISIS jedinica. E, je ISIS je tu ili nije tu, razlikuju se mišljenje. Međutim, situacija je u istinu, kako bih izrazila, ne možemo reći da je dobra. E, novi e, vođa Talibana, ne znamo koje su njegove ideje, ne znamo što će on činiti u budućnosti. To je u osnovi situacija u kojoj se krećemo i htjela sam nešto kazati o samoj emisiji e, stotinu i međunarodnih djelatnika i 130 lokalnih djelatnika iz Afganistana. Uvijek putujemo uz dakle, blindirana vozila, i sa maksimalnim stupnjem sigurnosti i to je naše kretanje, to je nešto što naprosto ne možemo zaustaviti, moramo se kretati zemljom upravo tako. Ako bih sada mogla preći na e, ove posljednje dvije godine naše emisije, u zadnje dvije godine smo se usredotočili ne samo na ovaj osnovni mandat i njegovu zadaću, već smo isto tako bili u postupcima mirenja, ukoliko dakle i predsjednik i podpredsjednik neće se suglasiti s nama da su policijske snage važne, onda i nećemo tu temu moći nastaviti. Imali smo izuzetno e, jedan dobar događaj i skup prije dva tjedna 11 preporuka smo uputili za promjene u Ministarstvu unutarnjih poslova i obećano nam je da ćemo imati sastanak s ministrima te ćemo vidjeti kako će naše preporuke biti implementirane. Ovo se sigurno ne bi dogodilo prije nekoliko godina i zbog toga je sada dobro da imamo zainteresiranost u samim eh, razinama policijske snage, barem u onom E, segmentu da se ne sprečavaju u djelovanju. E, znači, pozitivno se gleda na ove snage. Susreli smo se i sa e, suprugom predsjednika gospođa Kani koja je zainteresirana za ženske politiske snage i obećala je da će u kolovozu održati dva seminara, jedan seminar koje dakle E, učinkovitost afganske policije jer svi mi e, svi mi donatori i e, imamo ideje kako bi trebalo izgledati policije i zamislili smo da bismo upravo ta naše promišljanja prezentirati i pokazati koliko možemo učiniti koliko je policijske snage u civilnom sektoru i koliko su snage potrebne, a isto tako i potpredsjednik Abdula zajedno sa predsjednikom pokušamo pokazati da ne postoji, ne postoji reforma sigurnosnog sektora bez policije. Ako gledamo eh, eh, dakle samo zakonodavstva vezano uz policijske snage, vojne snage i sigurnosno obavještajne službe, oni nemaju odjeljene funkcije i eh, ne možemo, a da ne surađujemo. To pokušavamo na neki način u ovim zadnjim mjesecima naše aktivnosti u Afganistanu pokazati. Osim toga, Želimo isto tako ukazati na naša postignuća. Želim istaknuti pritom što je i Kenneth kazao da svi mi želimo učiniti daleko više. Htjeli smo učiniti daleko više i kada sam došla 2010. godine mislila sam da treba jako puno toga učiniti, a isto tako i mogućnosti da se učine. Međutim, situacije, prije svega sigurnosna situacija se pogoršala od tada. 2007. godine kad smo započeli misiju, bili su očekivanja da ćemo E, da će se policijske snage e, isto tako postati glavne snage, međutim to se nije dogodilo, ali postoji interes, postoji volja i znanje da se to učini i to je jedno od bitnih postignuća. Drugo što moramo istaknuti da imamo isto tako i e, žene koje isto tako implementacijski plan, a i kako bismo osigurali da e, isto tako i okruženje za žene u policiji bude bolje. Na prvom mjestu želimo 5000 žena u policijama, a kasnije bi se brojka povećala na 10.000. Danas imamo 3000 žena policajki. Ako nemamo e, dovoljno dobro okruženje za žene, onda nećemo postići ove zadane brojke i zbog toga moramo stvoriti okruženje i mogućnosti upravo za žene da djeluju u policijskim snagama e, nešto što je svatko ponosan, a to je EUPOL zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova u izgrađivanju e, ovog Akademije za policijske snage, trening za trenere. Prošle godine krajem 2014. zapravo smo dali ovu školu i školovanje za Afganistance, a isto tako smo zamolili i voditelje institucija da učine sve sami što je u njihovoj moći i čine to jako dobro. Mi smo jako ponosni, a isto tako je ministar bi htio isto tako jedan viši stupanj obrazovanja, visoku školu i ovo se odvija u jako dobrom smjeru. Osim toga, prije dva tjedna mi smo započeli još 2009. godine u izobrazbi e, policajci, sada smo potpisali i dogovoreno je da ćemo imati pravobranitelja, e, policijskog pravobranitelja, a prije smo imali e, dakle, državnog odvjetnika koji je bio unutar policije, to je bilo izuzetno teško i, i zapravo e, i policija i tužitelj moraju surađivati i u budućnosti bi na neki način mogli donijeti kvalitetnije presude, a što je do sada bio ogroman problem. Također imamo i temu koja je povezana e, sa korupcijom, a ja bih e, želio na samom kraju istaknuti da ukoliko se ne okrenemo rješavanju e, pitanja korupcije i i ukoliko ne učinimo nešto, jer to nije samo misija EU pola, svi zajedno moramo se na neki način obraniti od ove korupcije u Afganistanu, inače nikada nećemo imati trajne rezultate. Želim istaknuti da neće biti trajnog mira ukoliko nemamo civilnih policijskih snaga. Želio bih e, dobiti što više pitanja s vaše strane i kako biste dobili zapravo ideju o onome što mi radimo i činimo. Hvala lijepo, možete računati s nama. E, I dakle, član gospodin Petres Otrovićius, izvolite imate riječ. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Na prvom mjestu želim istaknuti e, pohvalu, dakle radu EU-polu i isto tako voditeljici. Ja e, mislim da je to izuzetno izazovno e, i na svakodnevnoj razini održati, a isto tako i promovirati vaše aktivnosti, te isto tako sve aktivnosti koje ste obavili. Hvala vam lijepo na tome što ste učinili ovo kroz samu misiju. Prvo pitanje bi išlo zapravo i bilo bi upućeno e, prema samom mandatu misije koja je koja želi profesionalizirati same e, policijske snage u Afganistanu i kako bi se na taj način osiguralo i trenažni proces, te isto tako i e, administrativni kapaciteti samih policajaca koja se nalaze na lokalnim razinama. Da li biste bili ljubazni da komentirate e, ove najveće izazove same misije kako bi se upravo na neki način potaknula ova trajnost i održivost samih policijskih snaga u Afganistanu. Koje su to najveći izazovi od financijskih pitanja pa sve do recimo e, dakle, odabiru e, samog e, kadra, policijskog kadra. Druga točka koju bih želio istaknuti i zamoliti vas da komentirate regionalne policijske postaje koje se nalaze u samoj državi, jer zapravo je jako važno ne samo biti nazočan u Kabulu i u okolici. Znamo da je Afganistan e, zapravo je diversificirana, ogromna država od provincije do provincije se možda može vidjeti različita slika e, stanja. I na samome kraju, usprkos svih vaših nastojanja, u prošlosti i sadašnjosti, postavljam pitanje što će se dogoditi s vašom misijom nakon 2016. godine. Ne vidim e, kraj e, same misije u, u prosincu 2016. godine. Što biste vi savjetovali nama na razini eto, temeljem vašeg iskustva koliko dugo i koliko će se još u budućnosti nastojanja u budućim godinama morati uložiti da bismo postigli cilje i zbog toga se radujem našoj suradnji, imati potpunu potporu e, našeg izaslanstva, znamo koliko je važna upravo vaša misija i e, drago mi je da ćemo imati razmjenu gledišta. Hvala lijepa. A sada rečimo gospodinu gospodina Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala vam e, i na ovim izlaganjima. Čestitam na dosadašnjem radu, znamo da je ovo misija koja je teška, to ste i vi spomenuli. Ja sam e, bio u posjetu u ovoj misiji dva puta i moram reći da svaki put e, sam si postavljao pitanje svrhe onog što radimo tamo. Ovdje ne dovodim u pitanje e, kvalitetu osoblja niti njihov profesionalizam. E, svaki put sam tamo se susreo sa ljudima koji na profesionalan način obavljaju svoj posao u veoma teškim uvjetima. Ali e, svrha te misije mi nije sasvim jasna. Vi ste i sami rekli da radite u jednom e, teškom sigurnosnom okruženju gdje se ne radi o tome da morate obučavati policijske službenike već se morate boriti protiv terorista. Dakle, naši prioriteti u odnosu na prvobitni mandat e, nisu prioriteti samih ljudi iz Afganistana. E, ja se sjećam da smo o tome govorili kada smo bili e, u Kabulu, kada smo razgovarali sa načelnikom policije Kabula koji je bio sretan e, susreti se sa nama, predstavnicima Europske unije. On nam je rekao, znate, mi zapravo danas moramo prvo znati koliko Talibana se infiltriralo u, naš, u našu policijsku postaju u Kabulu. To nam je prioritet. Ovo što vi želite učiniti, to je sve dobro, ali nije u skladu sasvim sa našim prioritetima. U okviru svega ovog što govorim, čini mi se da je dosta komplicirano ostvariti naše ciljeve. Ta misija je tamo već devet godina i mi još uvijek dajemo preporuke e, Afganistanskom ministarstvu unutarnjih poslova kako bi se trebao organizirati. Ha dobro, to je e, u redu, ali nisam siguran da smo na kritičan način sagledali svrhu ove misije. Ta misija ima dosta sredstava s obzirom na njezinu organizaciju. Ne znam da li EUPOL može imati dugoročan e, i konkretan utjecaj. Ja imam određene dvojbe što se toga tiče, ali evo, postavljam pitanje pa i vi odgovorite na njega. Drugo, vi ste također i sami rekli da policija u Afganistanu s obzirom na povijesti je takva da se koristi u vojne svrhe više nego u civilne. E, jer se uglavnom moraju boriti protiv pobunjenika. To nije slučaj sa svim policijskim službenicima drugdje u svijetu. U tom okviru e, možda Amerikanci ili neki drugi partneri bi bili e, bolji za takvu vrstu obuke. Dakle, još se jednom pitam da li naš oblik e, misije nam može omogućiti da zaista imamo konkretan učinak e, i da možemo pomoći u ostvarivanju onih ciljeva koji su si zacrtali Afganistanci. Imam još jedno pitanje koje je dodatno, koje ću upućujem svim načelnicima misije koji imaju zaista kompliciranu zadaću. Gdje god Europska unija ode e, u e, misiju u okviru e, zajedničke sigurnosti i obrambene politike. Korisnici naše pomoći su zadovoljni, obično onim što nudimo, ali traže dugoročne e, dugoročne mjere. Dakle, ne traže samo savjete, već traže i opremu. Očekuju od nas i opremu. Mi smo uputili pitanje komisiji što se toga tiče, jer načelnici misija nemaju e, nikakvu autonomiju što se tiče odlučivanja po tom pitanju. Jeste li takve zahtjeve dobili i od predstavnika Afganistana i što mislite o tome? Možemo li odgovoriti na te potrebe? Hvala lijepa. Gospođa Ana Gomaš ima riječ. Hvala lijepa da ste me žao što nisam mogla doći ranije i osobito što nisam e, čula vaše prezentacije. E, ja sam 2008. bila u Afganistanu e, kada je naša misija tamo bila upravo osnovana i doista vidim da je postignut veliki napredak. Ono što me se tada e, što sam tada vidjela i što me se dojmilo je da je polovica e, zatvorenika u Afganistanu su bile žene koje nisu činile ništa koje, ništa koje nisu bile kriminalke koje su jedino pokušale pobjeći od svojih muževa koje su ih zlostavljale. Pitam se i želim vas pitati da li se to promijenilo, da li e, ste i vi bili dio tih promjena, da li ste doprinijeli da se to promijeni. da li činjenica da sada ima u Afganistanu e, su u redovima policije i žene, da li je doprinjelo da se, tome da se to nešto promijeni? Naravno da uzrok e, te situacije e, nije bila sama policija u Afganistanu, nego pravosudni sustav koji je bio potpuno korumpiran, bez ikakvog integriteta, potpuno skrenuo? Je li se to promijenilo? I nedavno sam posjetila Grčku i e, u izbjegličkim logorima u Grčkoj sam vidjela veliki broj žene iz Afganistana, neke sa djecom, neke bez djece. Da li je to možda povezano sa činjenicom da se u Afganistanu žene e, maltretira. Hvala lijepa, gospođa Luzing ima riječ. Hvala lijepa, ja ću govoriti njemački, molim vas stavite slušalice. E, u vezi sa ovim pitanjem koje je postavila gospođa Gomeš, želim se nadovezati, ja također sam upoznata sa tim izvješćem i čula sam da se mnoge žene u Afganistanu osjećaju sigurnijima u zatvoru nego izvan zatvora gdje je situacija zapravo još gora. Evo, to sam još htjela napomenuti. Ja bih postavila pitanja u vezi sa troškovima. Godišnji troškovi za Eh, afganistanske vladine grupe se procjenjuju različito, neki govore o 4 milijarde dolara, neki govore o 6 milijardi dolara. Da li vi imate točnije brojke i da li se te brojke odnose na planirano smanjenje na 240 tisuća ljudi koje je 2016. E, što je 2016. E, povučeno ili e, kako stoji stvar sa tim smanjenjem broja osoblja u trupama. Nadalje, što se tiče broja poginulih, 7000 poginulih pripadnika vladinih snaga, u borbi protiv Talibana. Zato me zanima koja je kvota, e, koja je stopa e, dezertera iz vladinih snaga. Nadalje, zanima me e, kako izgledaju brojke što se tiče financija, kako izgledaju brojke za Evropsku uniju, a što se tiče ovoga o čemu je govorio gospodin Donjon, zanima me da li će, da li misija Evropske unije e, ostaje civilna misija ili će ili bi se trebala pretvoriti u vojnu misiju na neki način. Hvala lijepa gospodine Štetina, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. E, Želim zahvaliti našim gostima na tome što su došli danas na ovaj sastanak i želim zahvaliti na prezentacijama. Ja sam proveo oko dvije i pol godine u Afganistanu. U to vrijeme sam bio zainteresiran za obuku eh, afganistanskih policijskih snaga I u vezi s tim imam jedno pitanje. Ja ISAF e, se suočava s problemima jer su e, jer je veliki broj polaznika obuke za policijsku službu nakon završetka te obuke jednostavno nestao, otišao. Da li taj problem i dalje postoji? Drugo pitanje koju bih postavio, da li ste surađivali sa jedinicama ISAF-a i ako jeste, kako? Hvala lijepa na ovim pitanjima. Ja bih također željela postaviti jedno pitanje. Mm, najprije bih vas željela pitati o angažmanu eu u borbi protiv e, trgovine drogom i o vašim iskustvima u, na tom području i o suradnji sa Europolom. Kao drugo, e, na temelju mojih e, razgovorima sa članovima žandarmerije iz različitih e, zemalja, dakle različitih nacionalnosti, također i sa poljskim članovima žandarmerije koji su e, na primjer i u Africi, nakon njihovih iskustava u Afganistanu, oni su mis, mišljenja da je značajan doprinos misije Europske unije u Centralafričkoj republici da su tome doprinjela iskustva iz Afganistana, dakle posebna iskustva iz Afganistana gdje su e, pripadnici žandarmerije bili e, angažirani kao, patrole na terenu. Što nam možete vi reći o tome? Percepcija afganistanskih vlasti je je da je da su patrole vojne patrole u kojima sudjeluju, sudjeluju policijske snage odnosno žandarmerija od, velike vrijednosti i zanima me kako vi na to gledate i e, i kakva je suradnja sa ovim e, civil, civilnim e, policijskim e, djelovanjem. Nadalje, možete li, sljedeće pitanje, možete li nam dati neke brojke iz vaše, sa vašeg stajališta što se tiče broja izbjeglica koji dolaze u Europu i udjela žena u, među tim izbjeglicama, naravno da značajan broj e, izbjeglica koje dolaze u Europu nisu iz Sirije nego iz zemalja kao što su Afganistan i Irak. Možete li nas, nam dati neke informacije tu o nekim o brojevima koliko ljudi e, iz Afganistana je među izbjeglicama? E, hvala lijepa. Evo, dobili smo veliki broj pitanja. Ja se nadam da sam sve zabilježila. Ako nisam, molim vas, podsjetite me. Što se tiče AIP kvalifikacija koji su izazovi u vezi s tim. E, jedan policajac ima 150 dolara plaću, a najamnina e, za kuću košta oko 200 do 300 dolara. Dakle, oni su zapravo prisiljeni e, služiti se korupcijom, odnosno biti korumpirani da bi uopće mogli preživjeti. Druga stvar, a to ima također veze sa korupcijom, je da većina eh, obitelji u Afganistanu su međusobno povezane i eh, posao se dobiva uvijek preko veze. Tako da to za nas stvara probleme što se tiče regrutiranja e, novih e, pripadnika policijskih snaga. Mi dajemo savjete, ali u tom pogledu ali još nismo postigli velike rezultate to nisu stvari koje mi možemo promijeniti tako brzo. Ono što mi tu činimo trenutno je e, savjetovanje na jednoj strateškoj razini. Mi pokušavamo promijeniti način razmišljanja e, kod tih ljudi, pokušavamo objasniti zašto je za njih dobro da stvari rade drugčije, da nešto promijene zašto je važno imati i žene u policiji, zašto je važno e, tretirati ih na dobar način. Dakle, na taj način pokušavamo utjecati na situaciju. Naravno da mi želimo činiti i mnogo više, ali činimo ono što je moguće i što je u našoj moći. Nadalje, po mom mišljenju, ako u Afganistanu bude postojala civilna policija, e, u Afganistanu će vladati mir. E, zašto ubijamo teroriste? Zašto ih nikad ne e, uhićujemo? Zašto im ne sudimo? Zašto ih ne stvaramo, ne zatvaramo u zatvore? Zašto E, ih samo ubijamo. To je nešto što e, e, po mom mišljenju nije dobro. U vladavini prava tko god je u policijskim snagama, a studirao je dvije ili tri godine, on će biti u stanju i razgovarati sa E, pripadnicima zajednice sa narodom, sa građanima. E, ja mislim da mir u Afganistanu nećemo postići ubijajući Talibane. E, međutim, policija više nije u toj mjeri angažirana kao zapravo u, u vojnim akcijama to se smanjuje, e, sve više je policija angažirana strogo na doista policijskim e, zadaćama i poslovima. E, vrlo je važno da shvatimo da postoje različiti načini kako se stvari mogu raditi. Ako pogledate situaciju u Afganistanu od 2001 E, ona se nije poboljšala. Zašto se nije poboljšala? Zato što smo se vjerojatno, zato što smo se e, koncentrirali na stvari koje nisu doprinijele poboljšanju situacije. Ja ne vjerujem da je ubijanje ljudi e, rješenje, odnosno put prema poboljšanju situacije i prema miru u zemljama gdje narod vjeruje policiji, to je gotovo isto kao da vjeruju vlasti, odnosno vladi i e, to je ono što je važno postići nadalje. Što se tiče regionalne, regionalnih e, pitanja u vezi sa policijskim radom, mi pokušavamo pružiti podršku Afganistancima kako bi barem e, šefovi policije u pojedinim provincijama e, sa ministarstvom unutarnjih poslova e, komunicirali, raspravljali o komunicirali, dakle razgovarali o rješavanju problema. Moram reći da naši partneri iz njemačkog policijskog projekta oni dakle imaju jedan projekt e, koji e, u kojem se prati situacija i pokušava e, poboljšati situacija to je jedna pozitivna stvar koja se događa ovo što je sad rečeno u vezi sa našom misijom, ponekad se čini da je Afganistan vrlo kaotičan. Međutim, kada imate dobar plan i kada ga pokušate sustavno implementirati, onda doista možete E, doći do progresivnih ljudi, progresivnih jedinica koje e, surađuju. Na primjer, e, svojedobno nije bilo moguće uopće razgovarati u Afganistanu o nekim temama kao što su na primjer plemenski brakovi i slične teme. Međutim, mi smo E, tu postigli napredak, uspjeli smo napraviti neke video filmove i e, uspjeli smo ih distribuirati i tako da su ti filmovi emitirani i na nacionalnoj televiziji i na taj način e, mislimo da možemo dati svoj pozitivan doprinos i utjecati na situaciju. nadalje, što se tiče opreme. E, naravno da mi za e, naše projekte imamo samo oko 400 tisuća, tako da im ne možemo i ne dajemo im opremu. Mi s naše strane ne možemo to i ne činimo, ali imamo neke projekte e, gdje dobivamo podršku za naš mandat i tu možemo imati tu imamo mogućnost ponekad e, da dati e, i nešto opreme, ali to doista nije puno. Mi sada imamo dobru suradnju sa e, našim partnerima, sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa njemačkom misijom GPPT. Ja 2010. nisam mislila da ću E, doživjeti to da dobijem veliku podršku od e, civilne policije, međutim evo to se dogodilo. Imamo dobru suradnju sa žandarmerijom, oni imaju malo drugčiji pristup. E, Možda ćemo na konferenciji u kolovozu vidjeti koju vrstu e, policije žele u Afganistanu u budućnosti. Možda e, će te predođbe biti malo drugčije u svakom slučaju mi dobro surađujemo sa žandarmerijom. O što se tiče žena u zatvorima, još uvijek ima mnogo žena u zatvorima koje su tamo bez ikakvog razloga. Međutim, sada je predsjednikova žena, gospođa Kani i e, ured državnog tužitelja e, analiziraju sve slučajeve žena koje su u zatvorima i gledaju da li su osuđene zbog nečega ili su u zatvoru bez ikakvog razloga. E, naravno da su žene u zatvoru sigurnije nego van zatvora jer ako su van zatvora članovi obitelji mogu doći i ubiti ženu. Mm, tamo postoje sigurne kuće, ali E, budućnost sigurnih kuća u Afganistanu nije baš dobra i situacija žena je teška osobito ako žena ima djecu. E, ne znam da li je to jedan od e, razloga za za odlazak u izbjeglištvo. Jer ako raspolažete sa vrlo malo novca kao što narod u Afganistanu obično e, raspolaže, onda nemate dovoljno za odlazak i za plaćanje e, svega svih troškova u vezi s tim. Tako da, da bi se otišlo u izbjeglištvo mora se dobiti financijsku pomoć od nekud. Dalje, koliko se angažiramo u borbi protiv trgovine drogom, to je naravno, to je zapravo dio našeg mandata. Jedino što radimo trenutno u tome području je da mi sudjelujemo u sastancima na tu temu kako bismo bili informirani o tome što se događa i dajemo podršku Interpolu. Ako e, razmislite o drugoj strani, mi smo pomogli profesionalizirati e, odjel za e, kriminalne istrage. Eto, to je bio naš doprinos. E, što se tiče migracije, neko je rekao da je prošle godine 200 tisuća Afganistanaca došlo u Europu. Nisam sigurna da li je ta brojka točna ili ne. Ali to je evo jedina brojka kojom raspolažem. Ako sam propustila odgovoriti na neko od poropoštenih pitanja, molim vas podsjetite me. Hvala. Hvala, gospodine Din. Zahvaljujem. Ja imam jedan opći komentar e, i pokušat ću odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Gospodin Donžon je naravno dao veoma konkretne argumente i postavio pitanje. Vrlo je teško procijeniti što je ovom misijom postignuto, a što je postignuto kroz međunarodne napore. Teško je općenito procijeniti uspjeh misija kao što je ova, ali zapravo teže je procijeniti ono što bi se desilo da nismo otišli u tu misiju. Ja cijenim vašu povratnu informaciju. Mi jesmo tu već devet godina i pokušavamo nešto učiniti. E, mi, e, ali mi ne možemo natjerati ljude da učine nešto. Mi možemo samo pokazati kako da to učine. Mi surađujemo s ministarstvima, sa državnim odvjetništvom i šaljemo vrlo jednu logičnu poruku. Naravno, e, govorimo o međunarodnim načelima, o ljudskim pravima i tako dalje, ali usprkos svim tim porukama koje šaljemo, neke stvari se jednostavno ne dešavaju. E, mnogi zastupnici su govorili o činjenici da je dosta toga uloženo, ali znate, ljudi se e, stalno se mijenjaju oni ljudi koji donose odluke i onda ponekad moramo ponovno ulagati dodatni napor da odradimo ono što smo već radili e, prije. Sjećam se 2000, da sam od 2007. i 2009. godine govorio o situaciji i da sam rekao da moramo biti oprezniji kada govorimo o međunarodnoj situaciji jer ponekad izgubimo iz vida koji nam je prioritet. Mi ne smijemo eh, i ne možemo sigurno eh, za obuku policajaca se osloniti samo na ISAF eh, jer kada govorimo o obuci, ne govorimo o obuci ljudi koji da bi postali vojnici. E, mi obučavamo policajce da obavljaju policijske aktivnosti, a da ih trebamo učiti da obavljaju vojne aktivnosti, onda bi to bila vojna obuka. E, zatim, e, također tu moramo i moraju se primijeniti reforme koje su već e, provedene. Provesti reforme je dobro, ali je bitno zaista i provoditi ono što je namijenjeno. Također imamo i nacrte zakonodavstva koje su e, dobri, ali ne idu mnogo dalje. Nažalost, e, provedba određenih strategija nekada E, nikada i ne bude realizirana. To je ono općenito što mislim o ovoj misiji. Mislim da bez stvarnog vodstva na političkoj razini, bez prave volje i želje, e, ovo ne može funkcionirati. Ne kažem da mi ne pokušavamo, e, rekao sam u samom uvodnom izlaganju da će Europska unija nastaviti raditi e, u ovoj misiji i 2016. godine, 17. godine jer mi moramo imati prisustvo tamo. Tu postoji pitanje sigurnosti granica, pitanje ljudskih prava. Mi jednostavno ne možemo ostaviti posao nezavršen tamo i otići to je naša odgovornost kao Evropljana, to je zapravo i međunarodna odgovornost. Države članice su nam dale mandat koji je dosta širok, ali isto tako sa određenim ograničenjima. Što se tiče sljedećih koraka, ove misije, mi ćemo se usredotočiti na pitanja ljudskih e, prava, na pitanja obuke žena, policajaca i pokušat ćemo nešto e, uže surađivati sa izaslanstvima, vidjeti koja su ključna pitanja ostala otvorena. Ali je sigurno da ova misija ima jako dobre odnose sa e, drugim državama jer ovdje je dosta E, toga se oslanja na bilateralnu pomoć. U Afganistanu e, je naravno uvijek potrebno e, potrebna su i dodatna sredstva, ali sama misija će nastaviti s radom sve do kraja i sigurno ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako ne bismo izgubili ono što smo postigli do sad. Hvala vam najljepša na ovom izlaganju. Ne znam imaju li zastupnici još nekih pitanja. Mislim da su ova izlaganja, iako kratka, bila dosta koncizna i sveobuhvatna. Mislim da sada govorim u ime svih zastupnika koji traže nastavak e, ove misije, koji smatraju da je to nužno. Nažalost, Afganistan e, je i dalje zemlja u kojoj je situacija teška, bez obzira na naše e, napore koje moramo nastavljati ulagati za postizanje stabilizacije tog područja. Gospođa Ana Gomeš. Ispričavam se, gospođo predsjedavajuća, ali u svjetlu onog što smo rekli i što znamo o Afganistanu, o situaciji na terenu, mislim da ne bismo trebali samo biti sretni s onim što smo postigli i nastaviti dalje, već je naša uloga da vijeću kažemo da se mora reorganizirati strateški misije u Afganistanu. Jer e, usprko sa svim e, naporima vidjeli smo da u ovoj situaciji određene stvari e, naša misija ne može obaviti. Možda to treba povjeriti nekim drugim misijama ili povjeriti vojnim službama, žandarmeriji ili više ciljati e, obuku za borbu protiv pobunjenika ili slično, jer inače će se raditi o gubljenju vremena i novca i ljudi. A mnogo više toga bismo mogli možda postići ako usredotočimo naše napore na druga mjesta. A mi smo jednostavno zadovoljni ovom sada sadašnjom misijom, ne želimo postavljati nezgodna pitanja našim ministarstvima. Slažem se s ovim što je rekao Arno i e, zapravo ponekad mislim da e, ste i naivni što se tiče onog što se tamo dešava. Mi ne možemo e, nastaviti ovako jer tračimo novac poreznih obveznika i ne možemo iznevjeriti povjerenje afganistanskog naroda. Gospodine Danžan. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ha, dobro, Ana i ja nemamo baš isti stil. E, ona možda na izravni e, i agresivni način kaže iste stvari koje ja mislim ovo saslušanje je zaista dobro. Drago mi je što ste tu i što ste tako iskreno govorili o ovim pitanjima, ali ovo saslušanje mi je potvrdilo ono što sam i mislio već prije i što sam zaključio nakon mojih posjeta Afganistanu. Mislim zaista da ne možemo nastaviti raditi raditi po uobičajenim e, načelima u ovoj misiji. Sam kontekst u Afganistanu se izmijenio, naš kontekst e, i integracija nas sami u ovom kontekstu se promijenila i slažem se s onim što je rekao gospodin Din e, i da uvijek si trebamo postaviti pitanje učinkovitosti i moramo se isto tako zapitati što bi se desilo da nismo bili tamo. Da, naravno, slažem se s tim. Sigurno je da je ova misija ipak korisna, ali e, moramo vidjeti u kojem obliku je misija potrebna. Da li je to civilna misija koja je prisutna već devet godina, ne zaboravimo, ili se radi o vojnoj operaciji, ja osobno ne mislim da je to naša uloga danas u Afganistanu, ili je potrebna misija žandarmerije, pa možda, zašto da ne, na kraju krajeva imamo europsku žandarmeriju koja je dokazala svoju korisnost na drugim mjestima možda ovo nije misija koja bi bila savjetodavna, već e, misija koja bi davala savjetodavna e, strateške savjete i koja se može onda e, priključiti Europskom izaslanstvu u Kabulu u, ili e, predstavništvima ministarstva vanjskih e, poslova ili pravosuđa ili možda bismo trebali više se obratiti ministarstvima pravosuđa, ne ministarstvu vanjskih poslova ili unutarnjih poslova. E, to su zapravo politička i strateška pitanja i slažem se s ovim što je rekla Nagomeš. Gomeš mi e, moramo razmisliti o ovome, ali istovremeno mislim da i vijeće se treba pozabaviti njima. Ne može tek tako se zadovoljiti time što će produžavati mandat iz godine u godinu, već mora zaista preispitati motivacije našeg prisustva u Kabulu i samog mandata koji nam je dodijeljen. U redu. Hvala. Uzimamo to u obzir i e, razgovarat ćemo o ovome sa koordinatorima političkih skupina, vidjeti na koji način možemo strukturirati sljedeći sastanak na kojem ćemo se vjerojatno ponovno sastati sa gospodinom Dinom i nekim drugim govornicima kako bi se mogli usredotočiti na jednu političku sveobuhvatnu diskusiju i vidjeti što možemo učiniti u Afganistanu. A, Sada se želim e, zahvaliti gospođi Pi koja je bila na ovom današnjem sastanku koja nam je održala izlaganje. I mm, meni iz tog izlaganja sasvim jasno da je ipak postignut napredak. Slažem se da bi neka vrsta policijske akademije ili policijske škole E, moglo se smatrati kao dobar napredak, te vam se želim zahvaliti na dosadašnjim naporima i naporima EU misije. Moramo brzo reagirati, pa tražimo tajništva da nam brzo nađe neki vremenski rok, odnosno neki datum kada bismo mogli organizirati ovu raspravu. Moram i ja brzo organizirati sastanak za koordinaciju kako bismo mogli strukturirati našu daljnju raspravu. Bilo bi dobro to održati prije e, ljetne stanke kako bismo mogli pripremiti zaključke i e, na temelju toga e, zatražiti da se donese odluka u vijeću. Evo, mislim da smo ovim e, priveli kraju ovaj dio sastanka. Dakle, jutarnji dio sastanka je završen. Nadam se da ćete biti prisutni na radionici koja će se održati u 3 sata poslije podne, a nakon toga ćemo imati još tri točke na dnevnom redu. Sutra također imamo veoma bitne teme na dnevnom redu, pa vas molim da e, budete prisutni. Hvala i doviđenja.